Good morning. vam dobro jutro, molim vas sjednite kako bismo mogli početi. U redu. Počet ćemo sa usvanjem dnevnog reda. Ako nema prigovora, smatraću da je dnevni red usvojen. I prelazimo na priopćenja predsjednice. Prvo priopćenje odnosi se na radne skupine – o financijskoj pomoći dogovoreno je da se traži odobrenje za stvaranje radne skupine koju čine 18 članova Ekona plus 4 člana iz drugih odbora, 6 iz EPP-a, 5 socijalista, 3 Renew, 2 zelenih, 2 ID, 2 ECR-a, 1 iz GUA e i 1 neovisnih zastupnika. Što se tiče stanja sa drugim radnim skupina, koordinatori su uzeli na znanje imenovanja, odnosno kandidature e, klubova za različite radne skupine. Što se tiče moguće političke prioritete za novi mandat, traženo je odobrenje za određeni broj e, izvješća na vlastitu inicijativu, legislativnih i nelegislativnih i izvješća o provedbi. Dogovoreno da će se na u sastanku razgovarati o e, naslovima i sadržaju. Što se tiče posjeta i delegacije 2020, prije svega sastav posjeta Frankfurtu i Bazelu je dogovoren i to na sljedeći način. U Frankfurt će ići tri člana iz EPP-a, tri socijalista, dva Renew, jedan Grina, jedan IDEA, jedan ECR-a, jedan GUE-a, posjet Bazelu, tri iz EPP-a, tri socijalista, dva Renew, jedan iz e, zelenih, jedan AID, jedan ECR i jedan nezavisno. Isto tako dogovorena da nakon toga primjenjivat se Dontova metoda za misije Ekona. Što se tiče e, raznog, e, dogovoreno da se traži promjena izvješća, izvješća na vlastitu inicijativu, naime e, da se europski semestar za izvješće o koordinaciji ekonomske politike, naime godišnji pregled rasta za 2020 promijeni na način da se umjesto ovog posljednjeg dijela stavi godišnja strategija održivog rasta za 2020. Ispričavam se, to je doba godine treći, treća točka dnevnog reda, a to je izvješće o trenutačnim interinstitucionalnim pregovorima. Što se tiče dosija o masovnom financiranju 18.12.2019. parlament i e, vijeće došlo je do privremenog dogovora koji se odnosi na cjelokupne tekstove. E, tehnički e, rad je još u tijeku, a isto tako dogovorit će se termin za glasanje u odboriju. Privremeni, privremeno dogovor temeljen je na rezultatu pet trijaloga koji, e, o kojima se raspravljalo kako od strane parlamenta, tako i u vijeće. E, prijeporna pitanja odnose se na e, zapravo prag za te vrste projekata, mjere za zaštitu investitora te razoblje razmatranja. Potom radi se o okviru za održivo financiranje Dakle, parlament i vijeće 16.12.2019. došlo je do dogovora o cjelokupnom zakonodavnom tekstu. Ekon o tome će glasovati e, sutra, a nakon toga e, prema proceduri ranog drugog, e, drugog ranog drugog čitanja. Također, e, pregovarački timovi došli su do kompromisa o ključnim elementima koji se tiču prijelaznih aktivnostima, obveze objavljivanja informacija, stvaranja e, stručne skupine iz država članica o održivom financiranju, kao i isključivanju e, solidnih fosilnih goriva 16.12.2019. došlo je do novih poboljšanja u tekstu i to pisanim postupkom, posebno vezano za članak 12. koji određuje kako kako gospodarske aktivnosti mogu značajno štetiti e, ciljeve zaštite okoliša. A sada iduća točka na dnevnom redu je odobrenje zapisnika poslih e, sastanaka e, i to sastanak od 18.11.2019., 11. 2. i 3. prosinca 2019. te 12. prosinca 2019. Sada prelazimo na iduću točku dnevnog reda, a to je Europski semestar za koordinaciju ekonomske politike, a to je godišnji pregled rasta za 2020. godinu. izvjestiteljica je Oror Laluk iz skupine socijalista, imamo izvjestitelja u sjeni Enika Gjöri iz EPP-a, Eruglu iz Renew, Lamberts iz Zelenih, Bek iz IDEA, Juržica iz ECR-a. E, pridruženi odbor je e, odbor za proračun, a e, mišljenja su dali Envi Ređi i FAM. A sada riječ dajem Oror Laluc za 8 na 8 minuta. Izvolite. Gospođo predsjednice, dragi kolege, dragi izvjestitelji u hvala što mi dajete priliku da predstavim ovo izvješće, znamo koji su to okolišni izazovi pred nama, to izaziva zabrinutost e, i stanovništva. I to dovodi u pitanje funkcioniranje naših gospodarstava do sada. Znači e, i PCC, e, Svjetska banka, Monetarni fond i tako dalje govore da moramo hitno reagirati. Na forumu u Davosu imamo na pet tom mjestu prioritet E, zabrinutosti što se tiče okoliša. Tu imamo zabrinutosti što se tiče e, klimatskih promjena, e, velikih prirodnih katastrofa, te također zabrinutost što se tiče nemogućnosti javnih tijela da sve te opasnosti i izazove riješe na pravi način. Mi to moramo uzeti u obzir. Europska komisija je kroz glas svoje pre predsjednice e, željela učiniti po prvi puta jedan kontinent klimatski neutralan, Europu. Paralelno komisija je isto tako pozvala da parlament, citiram, snažnim glasom vezano uz gospodarsko upravljanje je te podcrtala da naše ambicije se mogu, moraju uskladiti sa elementima e, europskog semestra. Prije svega tu moramo odgovoriti na socijalne i ekonomske izazove i to je rukovodilo pisanje ovog izvješća. Ovdje želimo podržati europski zeleni plan komisije, usklađivanje sa e, e, okolišnim ciljevima, no isto tako i gospodarskim ciljevima. A također e, semestar mora biti i u skladu sa promjenom svojeg naslova koji se sada zove godišnja strategija održivog rasta ovaj europski semestar 2020. godine mora biti o mogućnosti eh, koordinirati i usmjeriti sve naše ekonomske politike prema održivom razvoju uzimajući u obzir eh, sve potrebne okolišne i socijalne promjene. Uzimajući u obzir integracije našeg gospodarstva na, u globalnoj razini, moraju se isto tako jasno e, procijeniti e, s jedne strane e, dug okolišu te realnu realnost uvezenih emisija okoliš i okoliš održivo gospodarstvo je znači pitanje e, preživljavanja i u tom smislu moramo imati održivo financiranje ne samo u javnom nego u privatnom sektoru e, strukturni e, fondovi u tom smislu moraju igrati važnu ulogu a to je nešto od čega pati naša ekonomija pet izvješća o tome već govori Jako je važno da aktiviramo e, ekonomsku aktivnost te moramo prilagoditi naše gospodarstvo e, izazovima stoljeća. Makroekonomija, indikatori su se poboljšali unatrag nekoliko godina, no isto tako imamo i povećanje nejednakosti u državama članicama, povećanje siromašnih radnika te isto tako nejednakosti konvergencije država članica što se toče, e, tiče nivoa života. Moramo u svakom slučaju slučaju poboljšati socijalno stanje e, država članica i to u e, sklopu financiranja e, strukturnih fondova. No, isto tako nismo imali isto tako ni E, proračunsku štednju koja je dovela do rezultata koje smo željeli, smanjenje e, zaduženja nego povećanje, zbog toga moramo imati reformu six paka. Moramo e, imati također pravednu i pravičnu konkurentnost, tržišno natjecanje između Mm, e, poduzeća i ne smijemo dovesti u e, pitanje ekološku tranziciju. No, E, tu nisu važna samo poduzeća, nego također i svi partneri. U tom smislu inzistiramo na tome da se sa socijalnim partnerima mora ojačati socijalni dijalog. To se mora proširiti na civilno društvo, uzimajući u obzir hitnost što se tiče pitanja okoliša. Evo, to su e, glavne linije ovog e, izvješća. Ja nestrpljivo očekujem za početak rada sa izvjestiteljima u Sjeni. Također očekujem njihove prve komentare komentare. Rasprava će biti sigurno aktivna, dinamična, bogata i strastvena, uvjerena sam i evo s nestrpljenjem to očekujem. Hvala. Thank you very much. Hvala vam lijepa, a sada riječ dajem eh, izvjestiteljima u sjeni. Eniko Gjori iz EPP-a. Prije svega Zahvaljujem izvjestiteljici na nacrtu e, izvješća. Napravili smo zapravo imat ćemo puno posla prije nego mogu završiti ovaj izvješće. Mislim da je to važna, e, važna stvar. 2011. Kada sam bila ministrica zadužena za EU tijekom predsjedništva Mađarska, to, e, imali smo prvi europski semestar, tako da imam zapravo sjećanja sa druge strane stola. E, europski semestar treba biti jedno sveobuhvatno sredstvo za e, ekonomsku politiku, politiku zapošljavanja. To je neka vrsta vodilja državama članicama i ne smijemo zaboraviti da se krećemo zapravo područje gdje imamo različite nadležnosti. Postoje isključive nadležnosti država članica i mješovete, e, e, dakle i podijeljene nadležnosti s Europske e, unije, to svakako trebamo imati u vidu. Cijenim što je izvjestiteljica željela prilagoditi izvješće novim hitnim stvaram, stvarima kao što su klimatske promjene i zeleni plan su naravno visoko na našem e, programu rada i e, Europski parlament gotovo svakog mjeseca usvaja barem jedno izvješće o tim temama iako ta izvješća možda uvijek ne kažu isto, ali smatram ako želimo promijeniti potpuno e, fokus i staviti u središte našeg zanimanja zeleni plan, onda ćemo se zapravo ponavljati u drugom izvješću i zapravo ćemo pustiti ono što su glavne stvari. Dakle, moja preporuka bi zaista bila da zadržimo izvornu namjenu europskog semestra, a to je vodilja za ekonomsku politiku, politiku zapošljavanja. I ne smijemo zaboraviti da postoji rečenica koja postoji u svim našim jezicima ono čime se e, puno stvaruje zapravo za to je malo potrebno. U izvješću postoji e, potreba da se usredotočimo na e, ciljevo drživog održivog razvoja, zeleni plan, e, u rodno osještenu politiku. Dakle, mislim da to nije uravnoteženo. Nešto što je zapravo usvrno prije toliko godina. Druga stvar koju bih preporučila izvjestiteljici – Naravno, imat ćemo naravno i mišljenje odbora za zapošljavanje. E, morat ćemo to nadodati našemu izvješću i ukorporirati njihova razmatranja i njihove prijedloge. Stoga bi se u ovom izvješću više usredotočila na nadložnosti našega e, odbora, odbora za ekonomsku i monetarnu politiku. I drugo pitanje, pitanje vlasništva. Izvjestiteljica je spomenula e, upravo to pitanje vlasništva. Dakle, ako države članice smatraju da to nije njihovo, onda će uzeti na znanje, ali to jednostavno neće primijeniti. A svrha bi zapravo bila da usvojimo nešto što je blisko stvarnosti i da države članice su spremne da to razmotre. I opet, ako, ako izgubimo tu koncentraciju, onda ćemo imati probleme upravo sa tim osjećajem je li to naše. Mislim da će biti teških rasprava o nekim pitanjima, o recimo programima zapošljavanja koje nisu nove. Mislim da nećemo to razriješiti e, probleme u ovome izvješću. Dakle, još jednom, moj glavni prijedlog jest da se koncentriramo na temeljna pitanja i onda mislim da možemo imati dobar i održiv, dobro i održivo izvješće koje će e, zapravo države članice uzeti u razmatranje. Hvala vam lijepa. A sada e, Engin Eroglu iz Renew. Gospođo predsjednice, drage kolege, uvažena izvjestiteljica Luka, hvala lijepa na ovome izvješću. Ako pogledamo izvješće, zaista ste intenzivno radili na tom izvješću jer vidimo da duh i koncentracija u e, ovome izvješću potpuno je izmjena. Stoga srdačno hvala na puno sati koje ste zapravo posvetili ovome izvješću. No, nažalost, moramo vidjeti kao što E, promijenjen je duh izvješća kao što rekoh i e, izvješće koje je trebalo upravo služi za kontrolu u državama članice e, i zapravo služi određena vodilja država članica zapravo postoji, postao je jedan dokument sa prijedlozima u mnogim izvješćima možemo zapravo e, iskoristiti ideje iz vašeg izvješća, ali tu nije na mjestu upravo u ovom izvješću. E, rekao bih, napravili ste dobro, e, dobar posao, ali u krivome izvješću, dakle na krivome mjestu. Stoga je za nas, za naš klub je nužno dati amandmane kako bismo izvješće vratili u njegov stari duh, jer on sada stavlja određene ideološke zidove i bojim se da će e, iz ovog izvješća o europskom semestru nastati izvješće o zelenom planu. Stoga ovaj dokument tomu nije svrha i upravo on ne odražava taj duh. Stoga smatram da e, pozivam vas e, na kompromis. Dajte da napravimo europski zeleni plan, ali ne u ovome izvješću iako cijenim, kao što rekoh, vaš posao i nadam se e, da ćemo doći do jednog kompromisa. Što se tiče samog postupka, e, e, žao mi je što ovo izvješće dobivamo 16.1. i da i amandmane ne možemo podnositi digitalnim putem, već ih moramo dostaviti upisanim putem. Dakle, stoga još jedna zamolba predsjednica, bilo bi lijepo kada bismo amandmane zaista mogli podnositi u digitalnom obliku kao što je to slučaj sa svim drugim iz, e, e, e, izvješćima. Naravno, jako puno je posla ako trebate dati nešto u pisanom obliku, ako pisanim, dakle ako ručno morate dokumente potpisivati. I nadam se da će kolegica Laluk zapravo moći biti spremna ugraditi naše prijedloge i da ćemo doći onda do kompromisa. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Iduće, Filip Lamberts iz Zelenih. Kada je prije nekoliko godina uspostavljen europski semestar, mi smo zeleni to poduprijeli jer smatramo da trebamo instrumente za koordinaciju ekonomske politike i ispravno je reći da puno aspekata ekonomske politike iz e, e, država članica i e, je i u tom pogledu je zaista europski semestar jedan instrument da pokušavamo koordinirati te ekonomske politike. Međutim, već godinama Temeljna pretpostavka e, europskog semestra da moramo osigurati da javna potrošnja e, nije prekomjerna i da je to naravno glavna prijetnja e, dobroj ekonomiji. I i ako uspijemo smanjiti troškove, da će onda s gospodarstvom biti sve u redu. Međutim, ljudi svačaju da to nije tako jednostavno. Što je svrha gospodarstva? E, gospodarstvo? Ako to gospodarstvo ne služi ljudima. I sjećam se da je E, da je e, potpredsjednik EPP-a bio zadužen za gospodarstvo. Puno naših ljudi svačaju da gospodarstvo e, zapravo služi maloj većini, stoga tu postoje tradicionalno različiti, različita mišljenja i dolazi do toga da je ovo zapravo zapravo jedan eksperiment sa korištenjem umjetne inteligencije u gospodarstve. E, dakle da dolazimo do izvješća koje su napravljeni bez ljudske intervencije. E, nadam se da je ovaj put tako, međutim nisam toliko siguran kada čujem neke od e, komentara. Kada sad ono smatram što je rekao naš kolega iz Renew, dakle liberala, to je za mene čudno. Dakle, imamo odjel koji se zove Zeleni plan i neka taj, bude, neka taj odjel bude izoliran od ostale politike. Zeleni plan, kod toga se radi o tome da osiguramo da e, osiguramo budućnost. Da bismo imali budućnost, moramo poštovati određena ograničenja našeg planeta moramo osigurati da unutar tih granica može živjeti svaki, svak ljudsko biće, a ne samo ona sretna manjina. Slažem se sa izvjestiteljicom da je to zapravo srž toga. Ako semestar nije povezan s time, onda E, smo zaista šizofrenični. Dakle, to mora biti usklađeno i svi naši amandmani ići ćemo u tom smjeru da imamo jednu dosljednost politike. Dakle, zeleni plan nije stvar zelenih, to nije novi slogan Ursule von der Leyen, to je politika E, političko orijen, e, politička orijentacija koja treba zapravo imati utjecaj na sve politike. Inzistirat ću na tome, gledajući u, u svoje kolege iz EPP-a, da poštujemo nadležnosti država članica, regija, inače to neće funkcionirati ako pokušamo e, diktirati stvari, onda, to, onda stvar neće uspjeti. Već moramo raditi konvergenciju, moramo stvoriti konsenzus da je zeleni plan upravo ono što trebamo. Ja bih čak rekao da većine stvari koje se moraju dogoditi nisu na europskoj razini, već su zapravo na razini država članica i na razini regija. I smatram kao Europska unija moramo e, zapravo poticati tu konvergenciju, e, taj entuzijazam i smatram, i to je onaj duh u kojem se nalazimo, mi kao zeleni imamo sada priliku da e, počnemo preusmjeravati politiku. E, a da ne kažemo sve što smo do sada napravili je lošo, već da jednostavno spoznamo granice sadašnje politike e, tijekom proteklih deset godina od velike gospodarske krize. Još nismo izašli iz šume i onima koji vjeruju da je to opasno, želim reći da se Eh, da su sada stope zaduženosti veće nego prije krize. Eh, I tu se ne radi o javnom dugu, nego o privatnom dugu koji raste. Pogledajte potrošačke dugove, dugove studenata, dugove poduzeća i siguran sam eh, da neki od tih dugova neće biti otplaćeni. To je sigurno. Dakle, onima od vas ko da je svaki, E, da su države zapravo jedini, jedina, e, jedini otoci neodgovornosti. Ja vam, posebno mojim kolegama iz Liberala, mogu reći da puno e, neodgovornog ponašanja postoji u poslovnoj zajednici, u poduzećima. Dakle, moramo izaći iz tog binarnog uređaja i zaista se radi o pokušaju da u svemu što radimo unesemo odgovornost. Hvala vam lijepa. A sada ide, međutim ne vidim gospodina Beka iz redova kluba. Postoji li netko iz ideja ovdje koji želi ovdje uzeti riječ? Ne. Ipak. Francesca Donato ima riječ. Hvala gospođo predsjednice. E, zadovoljna sam sa izvjestiteljama i želim čestitati gospođi e, Lulik i mislim da je e, dotakla puno važnih stvari. Ovdje se upućuje na glavne točke kako bi ekonomski, ekonomski poradak Europe nanovo usmjerili i kako bi se osiguralo rast, stabilnost i kako bi se E, tome pristupilo sa jednim novim pristupom, pri čemu se naravno uzima u obzir da se mora povećati javne investicije, kako e, se mora nadograditi e, pakt o stabilnosti i rastu kako bi e, privatno, e, privatni dug došao u centar naše pažnje. Moj prethodni govornik tako, e, također govorio o tome, dakle ne radi se samo o zaduženosti javnog sektora. Još jednom čestitam izvjestiteljici i rad tijekom na amandmanima E, zaista će, e, odnosno može rezultirati vrlo vrijednim izvješćem. Eugen e, Jurizika iz kluba ECR-a. Hvala lijepa. Žah, zahvaljujem izvjestiteljici na nacrtu izvješća i svačam akcent na upravo zelenim pitanjima i na borbi protiv nejednakosti. To jesu važna pitanja, međutim da izvješće treba uravnoteženije stavove i koncentraciju na ključnim problemima europskog gospodarstva koji bi se mogli u doglednoj budućnosti pogoršati ako e, odgovarajuće ne djelujemo. Stoga želim da se usredotočimo na tri stvari koje smatram da su vrlo važne. Prvo, investicije. Da, razina investicija je još uvijek ispod razina prije krize i da trebamo više investicija u nekim područjima e, i to više nego u nekima drugima, ali ne zaboravimo e, da su upravo loše investicije bile one koje su dovele do krize proteklog desetljeća. Radi se o vrijednosti za novac kada se radi o investicijama koje su važne. Dakle, ne radi se samo o njihovoj nominalnoj vrijednosti, već upravo o vrijednosti za novac. I ne slažem se da potreba za više investicija treba se iskoristiti kao izgovor za više fleksibilnosti kada se radi o paktu za stabilnosti i e, e, dakle to bi moglo dovesti do većeg javnog duga koji nadilazi e, razine iz e, razdoblja prije Krima. Drugo, preporučio da bi, e, da bi se više pozornosti posveti rastu. Mislim da još ne vidimo dovoljni rast, rast koji bi odgovarao s razdoblju oporavka i rast koji bi zapravo mogao biti za očekivati nakon dugog razdoblja ekonomske krize. No, za rast E, produktivnosti ne možemo naravno riješiti pitanje održivosti javnih financija u puno država članica, posebno kad se uzme u obzir e, starenje stanovništva. Stoga smatram da je bitno da e, imamo zapravo politike koje dovode do nulte stope i isto tako naravno niske kamate obeshrabruju e, vlade da uvode nužne ekonomske reforme. Znači, što se tiče oporezivanja, imam rezervi prema pozivu na kvalificiranu većinu u odlučivanju oporezivanja. Smatram da, to iz, da je to izvan e, samog e, djelokruga ovog izvješća da bismo ostali konkurenti sa svijetom europske zemlje moraju ostati e, konkurentne, a što se tiče procjenu djelotvor, djelotvo, e, učinkovitosti europskog e, sustava oporezivanja treba svakako treba vidjeti najbolje prakse među državama članicama. To bi bilo praktičniji način kako bi naši sustavi oporezivanja postali djelotvorniji i učinkovitiji. Time bih ograničio svoja razmatranja i ne sviđa mi se, gospođo izvjestiteljice, ali očekujem konstruktivnu raspravu na sastanku sa izvjestiteljima u Sjeni. Uh, Hvala. Sada ne znam da li netko iz uh, Goja želi uzeti riječ. Izvolite. Komisija je uvijek govorila o nužnosti e, e, težiti prema e, politici rasta i upravo je i ovaj zeleni plan predstavljen sa ciljem gospodarskog rasta i ekonomske politike za Europske unije, ali istodobno uz Međutim, istodobno utvrđujemo da za ovu politiku nemamo svježeg novca iz europske blagajne. Stoga je teško predstaviti, predočiti si kako se može očekivati da će svi ti ciljevi koji, e, koji su sada postavljeni i ciljevi koje smatram pozitivnim, tu je e, reci, e, tu je Dakle, teško je predstaviti da ćemo se da sve te ciljeve je moguće ostvariti bez određenog, e, već određenih investicija, a to su investicije država članica. Ako svi ciljevi koje je postavila Europska unija, a to su gospodarski rast, e, zaštita okoliša, povećanje plaća i o tome se treba razgovarati. Ako to nije popraćeno s politikom europskog semestra, onda cijela ta stvar je uzaludna. Kao što su onda uzaludni i ciljevi koje je formulirala komisija. Stoga bismo mi u našoj raspravi o ovome izvješću E, trebali postaviti pitanje kako prioriteti koji su ovdje formulirani, kako se oni mogu ostvariti ako nema svježega novca na europskoj razini e, u području kohezije dolazi do smanjenja proračunskih sredstava. Stoga trebamo nacionalnu politiku koja nudi odgovor za to. Isto tako želim skrenuti pozornost da E, imam iskustvo e, svoje zemlje koje vam želimo pićati proteklih godina, javni dug e, je, na, je najviše pao i to ne zbog politike štednje, već zbog politike rasta. I tu želim postaviti i drugo pitanje. Postoji aspekt koji po mome mišljenju nije e, produbljen u ovom izvješću, a radi se o reguliranju tržišta rada. Taj aspekt može se pronaći u preporukama za pojedine zemlje Europske komisije, no tu preporuke nisu toliko konkretne, radi, želi se postići e, e, regulaciju tržišta rada, restrukturiranje tržišta red, a sada bi po mom mišljenju bilo vrijeme e, vidjeti kakvo, kakav učinak ima deregulacija tržišta rada na plaće, ali isto tako i na E, prekarizaciju, zapravo na e, nesigurnost samih radnih mjesta. Na posljedku želim e, govoriti o makroekonomskim nejednakostima. Upravo te društvene nejednakosti su nešto što obilježava europski gospodarski prostor – u cijelosti i Europska unija tome pristupa vrlo birokratski. E, postoje redovita upozorenja za one države koje imaju prekomjerne deficite da bi trebalo e, investirati, ali se ništa ne napravi glede toga. Dakle, ne radi se o bilo kakvoj izmjeni e, gospodarske politike i smatram da bismo trebali razmisliti o toj temi kako bismo mogli pridonijeti da gospodarstvo e, se nosi sa e, naravno dugom jer gospodarska i monetarna unija ne može preživjeti Naravno, postoje e, države članice koje imaju deficite, koje imaju suficite, dakle stoga trebamo vrlo jasne mjere kako ćemo se nositi s tim problemom i smatram da bi se to moglo napraviti u okviru ovog izvješća. Uh, Hvala. A sada dajem riječ izvjestiteljici. Hvala svima. E, na ovim prvim komentarima. Da, u istinu Imat ćemo isto tako i problema s kašnjenjem u organiziranju prvih e, sastanaka, to je tehničko pitanje. Čula sam isto tako ta pitanja jednakosti e, muškaraca i žena, socijalni stup, e, ciljevi održivog razvoja, unutarnje neravnoteže i tako dalje. Na tome ćemo morati još poraditi pitanje duha europskog semestra. U svakom slučaju jasno mi je ovo pitanje nadležnosti, to ćemo morati imati na umu. A kad govorimo o tom duhu, shvaćam e, taj pokušaj da se ostane u, na razini bivšeg duha. No, imamo okolišni E, okolišnu hitnu situaciju i jednostavno ne možemo napraviti da e, i zatvoriti oči pred tim da su gospodarske politike imale veliki utjecaj na klimatske promjene i neravnoteže. E, imamo okolišne indikatore i u okviru toga možemo staviti isto tako i prioritete, gospodarske prioritete ili s jedne strane moje moje e, familije, političke familije, Sendino isto tako s druge strane liberalnih prioriteta. Ono što je važno da imamo pragmatični i neideološki pristup ovoj temi. Veselim se vašim amandmanima, neki su ih već e, predložili. E, i vidimo da tu imamo isto glavne linije, e, buduće rasprave u svakom slučaju. Mm, mm, veselim se budućem radu na e, osmišljavanju smjernica za europski semestar, te isto tako toj viziji korisnosti prije svega. Hvala. Sada bih željela e, zaključiti uzimajući e, obzir za okvir, vremenski okvir za proceduru. E, tajništvo je informiralo sve članove 16.1. da imamo rok za amandmane 24. siječnja u 12 sati. Izvješće mora biti predmet glasanja u Ekonu i na plenarnom zasjedanju prije Europskog proljetnog vijeća. Što se tiče elektroničkih amandmana i instrumenata, e, to nije moguće budući da to znači raspoloživo svih e, pismenih prijevoda, a budući da nećemo imati prijevode prije 24. siječnja, e, tu e, imamo znači problem što se tiče elektroničnog ulaganja amandmana i tog, te procedure. Sljedeća točka dnevnog reda je na rasporedu u 10 sati, zbog toga predlažem da uzmemo kratku pauzu od 15 minuta. Okay. We start with Predlažem da krenemo dalje. Dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda. Šesta točka dnevnog reda, gospodarski ideologije i razmjena gledišta sa gospodinom Zdravkom Marićem, predsjednikom Ekofina i potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske i ministrom financija. Pozdravljam gospodina e, Matića, on je e, Marića, on je e, znači na čelu Ekofina od prvog siječnja ove godine i prihvatio je naš poziv kako bi predstavio prioritete hrvatskog predsjedništva na području Ekofina. E, Hrvatsko predsjedništvo u posebnom kontekstu stupa e, na e, posao nakon imenovanja novog kolegija povjerenika. Mi zbilja s veseljem očekujemo rad Hrvatskog predsjedništva u dobrom duhu suradnje i postizanje rezultata. Kako će naša rasprava se odvijati? Prvo ćemo imati uvodne izjave predsjednika Ekofina, gospodina Marića 10 minuta minuta, nakon toga ćemo imati blokove od pet minuta za pitanja i odgovore, te također mogućnost daljnjih pitanja e, isto tako u okviru istih slot, e, slotova. U prvoj rundi pitanja imat ćemo političke skupine koje će imati svaka jedan blok. E, za to ćemo e, primijeniti sustav HONT koji će odgovoriti znači na, te, na proporcionalnu težinu svakog političkog kluba. Hvala gospođo predsjednice. E, dame i gospodo, E, poštovani članovi odbora, izuzetno mi je, mi je drago i čast što danas u Europskom parlamentu, Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku, mogu predstaviti prioritete e, Hrvatskog predsjedništva na području gospodarske i e, financijske suradnje i pitanja. Hrvatska preuzima predsjedništvo vijećem u trenutku kad je Europska unija pred velikim izazovima. Globalno okruženje sve kompleksnije je nepredvidivo. Imamo izazove vezano kroz klimatske promjene, migracije, demografske izazove, dezinformacije i jačanje populizma. I to se može vidjeti i unutar i izvan Europske unije. Isto tako smo suočeni sa izazovima vezanim uz e, odlazak Ujedinjenog E, kraljevstva. Što se tiče gospodarstva, tu postoji e, potreba rješavanja niske stope rasta i ekonomskih nejednakosti. Naši e, građani očekuju odgovore na to. Osim toga, mi smo na početku novog institucionalnog i zakonodavnog ciklusa. To nam pruža mogućnost da ponovo promislimo prioritete i ciljeve Europske unije i to sa ojačenom snagom. Hrvatsko predsjedništvo je spremno spremno da radi zbilja e, naporno kako bi e, zajedno sa Europskim parlamentom postiglo te ciljeve EU-a. Sad nešto o ekonomskoj situaciji. Što se tiče ekonomske situacije u Europskoj uniji, ekspanzija koja je počela 2013. godine se nastavlja, no u nekoj mjeri se usporava, posebno 2018. godine. Istovremeno postoje signali za stabiliziranje e, gospodarskog pada Zadnje predviđanja komisije govore o e, povećanju BDP-a EU-a na 1,4% 2020. i 2021. godine. To je nepromijenjeno u odnosu na 2019. godinu. Postoje rizici vezani uz smanjenje rasta, no dobra vijest je da su ti rizici manje izraženi. E, zbog toga možemo na neki način biti zadovoljni e, što vidimo da smo izbjegli recesiju. No, e, jasno je da e, ti rizici nisu nestali. Ne smijemo biti opušteni, nego moramo pomno pratiti situaciju, odgovoriti snažno i koordinirano ako e, se nastavi pad gospodarskog rasta. Moramo također u tom smislu imati odspornost gospodarstva te biti pripremljeni na, da odgovorimo na šokove. To znači jačanje ekonomskog rasta i tog potencijala potencijala te također jačanje okvira ekonomske i monetarne unije. E, u tom smislu e, dokumentacija za europski semestar 2020. godine koja je poslala komisija uključuje cijeli niz važnih elemenata. Mi ćemo zajedno sa e, predsjedništvom EU područja organizirati dubinsku analizu europskog područja preporuke za europodručje i nakon toga ćemo imati odobravanje od strane vijeća. Isto tako ćemo na isti način e, postupati s preporupakama po državama članicama. E, kasnije ove godine veselimo se e, reviziji komisije na, komisijnoj nadolezeđoj reviziji takozvanog zakon six i two pack zakonodavnih akata trebamo vidjeti da li naša ekonomska e, politika još uvijek odgovara potrebama. Ja e, u svakom slučaju se veselim interesantnoj diskusiji u Europskom parlamentu i vijeću te ćemo u svakom slučaju surađivati na daljnjim koracima. A kad govorimo o e, implementaciji preporuka i povećanju koordinacije na nacionalnoj razini, to je ključno. No to je samo jedan dio. Isto tako moramo napredovati na području produbljivanja ekonomske i monetarne unije. Mi kao predsjedavajući vijećem smo posvećeni tome. Ne samo zato što Hrvatska za nekoliko godina namjerava uvesti euro, kao što znate, ovaj proces je u tu svrhu započet, nego isto tako da smo mi uvjereni da dobro funkcionirajuća ekonomska i monetarna unija u interesu svih država članica Europske unije. Mi ćemo vrlo e, usko surađivati sa europodručjem koji od lidera je dobio mandat da e, napreduje na ovom projektu. Na ovom e, području e, glavni, jedan od glavnih ciljeva je završavanje stajališta vijeća na području znači programa potpore reformama i ulaganjima koji se sastoji s jedne strane no proračunskih i, instrumenata za konvergenciju konkurentnost za države članice europodručja te također zainteresirane članice ERM2, e, no s druge strane imamo ko instrument za konvergenciju reforme za član, ne članice europodručja te također instrument za tehničku e, pomoć. Ono e, što je izuzetno važno da moramo nastaviti i zakonodavni rad na e, tom e, e, programu reformi onako kako je to smislo europodručje u listopadu prošle godine. Jako je važno da imamo E, također e, e, snažan rad na području monetarne politike kako je to također je znamo da u zrelim monetarnim unijama e, rad na e, tim instrumentima je izuzetno važno. E, ono što je izuzetno važno je da se moramo imati bolje bankovno upravljanje, više manje rizika te isto tako bolje uključenje europskog sustava osiguranja depozita. Progres na Edisu je bio spor, no to pitanje je složeno i vrlo osjetljivo Nadamo se da tijekom novog zakonodavnog ciklusa novi zamah će biti e, dan ovom fajlu koji je dugo bio predmet blokade. Mi u svakom slučaju e, smatramo da trebamo e, pomno pratiti taj fajl, te također za to je potrebno vrijeme i strpljiva diskusija. Naša je namjera da to napravimo u uskoj suradnji sa euro, predsjedništvom euro područja. Također ono što je izuzetno važno je završenje bankovne unije te rješavanje ovog e, e, problema loših e, kredita koji zbilja ugrožavaju bankovni sustav te također opterećuju mogućnost banaka da daju kredite i poslovnom sektoru i građanima. Moramo u svakom slučaju riješiti pitanje tih loših kredita, a Također e, ćemo e, početi i pregovore sa parlamentom o prijedlogu direktive o pružateljima usluga servisiranja kredita, kupcima kredita i napradi kolaterala. Također se veselimo e, početku pregovora na prijedlogu uredbe za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana. drugi prioritet kod nas je unija tržišta kapitala. Hrvatska pre poznaje koliki je potencijal snažnog tržišta kapitala e, kako bi, se održao e, rast u Europskoj uniji. Zajedno moramo produbiti ekonomsku i monetarnu uniju i ojačati bankovnu uniju. A u tom smislu produbljena i likvidna tržišta kapitala su e, itekako važna za ulogu eura na međunarodnoj sceni. Tijekom predsjedništva mi također ćemo uložiti napore kako bismo e, proveli mjere koje su e, sadržane u inicijalnom i revidiranom akcijskom planu za izgradnju e, unije tržišnih kapitala E, uzimajući u obzir e, uloge financijskog sektora prema e, održivoj ekonomiji, osmišljavanju održive ekonomije, mi u svakom slučaju namjeravamo definirati prioritete ovog aspekta kapitala unije kapitala zapravo kapitalnih tržišta. A sada oporezivanje, nešto o tome. Moramo napredovati na tom području. O tome ovisi isto tako i priprema zakonodavnog prijedloga od Europske komisije. E, zeleno i digitalno su e, riječi koje su na neki način moto ovih dana i oporezivanje u tom smislu nije izuzetak. U tom, e, naravno, smislu pozdravljamo toplo Europski zeleni plan Europske komisije. Mi ćemo u svakom slučaju olakšati diskusije što se tiče pitanja povezanih sa oporezivanjem unutar zelenog plana. Drugo važno pitanje je i digitalno oporezivanje. Kao što znate, OECD u ovom trenutku radi na sveobuhvatnoj reformi međunarodnog sustava korporativnog oporezivanja i uzimajući u obzir realnost digitalne ekonomije. G20 u tom smislu je osmislio i rok za e, e, iznalaženje globalne solucije do kraja 2020. godine. E, E, u interesu e, sveobuhvatne e, solucije OECD isto tako je govorio o paketu što se tiče digitalnog oporezivanja. Drugi, tijekom našeg predsjedništva mi također ćemo podržati države članice u internim diskusijama što se tiče opcija o kojima se raspravlja na nivou OECD-a Naravno, to, tada će se e, govoriti o kompatibilnosti sa EU zakonima, te ćemo imati također i e, procjenjivanje mogućih e, učinaka na države članice. Isto tako mi ćemo raditi na prijedlogu za zajedničku osnovicu poreza na dobit. E, to je i tekako povezano sa raspravama o oporezivanju digitalne ekonomije. Mi ćemo dati novi zamak tom fajlu, nadamo se. To znači isto tako rješavanje mnogih političkih e, pitanja kao na primjer područje primjene. A kad se radi o e, BDP, o PDV-u, naš cilj cilj je da napravimo e, progres što se tiče reforme e, PDV-a te također da osmislimo i definitivni sustav. A sada prije zaključka ja ću govoriti o jednoj temi za koju smatramo da je ključna za EU. Radi se o negativnim demografskim trendovima. To možemo vidjeti diljem Europske unije, no pogađaju neke nove države članice posebno. Mi smatramo da ti trendovi izlažu nas velikim rizicima, uključujući i dovođenje u pitanje dugoročne održivosti javnih financija. Moramo riješiti to i to mora biti naša zajedni, naš zajednički cilj. E, Hrvatska je odlučna u e, promociji takvih mjera uplažavanja i aktivnosti. I kao zaključak mogu e, reći da se veselim plodnoj suradnji sa hrvatskim predsjedništvom tijekom sljedećih šest mjeseci. Hvala na pažnji. Otvore sam na odgovaranje na vaša pitanja. Hvala vam gospodine ministre Marić. Eniko Gjori iz kluba zastupnika EPP ima riječ. Hvala vam i dobrodošli na naš e, sastanak. Cijenim e, vaš program, vašu predanost i mislim da ćemo ostvariti uspješnu suradnju tijekom predsjedanja Hrvatske vijeće. Želim vam puno sreće. Znam da vaš dodatak e, neće biti lak, neće biti lako ostvariti ono što ste počeli. Imam dva pitanja za vas. Prvo, u programu vašeg predsjedanja e, uključena je demografija i tome ste pridali veliku važnost tijekom predsjedanja Hrvatske. Hrvatsko predsjedništvo namjerava ostvariti doprinos kako bi se smanjile negativne fiskalne posljedice demografskih trendova. Što točno to znači? Što podrazumijevate pod e, time? Drugo, Hrvatska se planira pridružiti eurozoni. pri tome vam želim e, puno uspjeha u tom pothvatu. Zanima me sljedeće. Kada je riječ o uvjetima za pridruživanje eurozoni, oni su sada postali izuzetno kompleksni. Primjerice, jedan od njih je i bankovna unija. Kako vi tumačite, kako vi ocjenjujete te kriterije? Što mislite o njima? I to u kontekstu vašeg pridruživanja. Hvala. Oba pitanja koja ste postavili su relevantna i dobra. Ona se zapravo mogu primijeniti ne samo na Hrvatsku, već i na čitavu Europsku uniju, kao što sam i rekao u uvodnom izlaganju. Negativni demografski trendovi. Danas smo svjedoci takvog trenda, to se događa već posljednjih nekoliko godina, ali možemo reći da je riječ i o fenomenu koji traje desetljećima. A tu su i dodatni pritisci s kojima se svi mi suočavamo a riječ je o migracijama i općenito o migracijskoj krizi s kojom se suočava čitava Europska unija. Zašto smo to pitanje kao najmlađa država članica odlučili uvrstiti u program? Pa razlog je očit. Hrvatska se s tim izazovom suočava a isto vrijedi i za druge novije države članice. Nije riječ samo o slobodnom kretanju radne snage. To je bio jedan od ključnih argumenata. Imali smo i internu kampanju o pridruživanju Europskoj uniji, o europskim vrijednostima, usmjerenu na mlade ljude, na radnike, jer to pruža mogućnost eh, svim građanima da slobodno putuju i kreću se Europskom unijom. Međutim, uz to su vezani potencijalni rizici, primjerice odljev eh, mozgova i neki drugi dodatni elementi koji mogu doprinijeti zapravo divergenciji, a ne konvergenciji eh, gospodarstava država članica što je zapravo naš cilj, dakle konvergencija i zato smo upravo to htjeli navesti kao važno pitanje. Usporedno s time, kao što ste i sami rekli, postoje određeni učinci tih negativnih demografskih trendova, pogotovo na fiskalne pozicije. Tu ne govorim samo o europskom proračunu i višegodišnjem financijskom okviru, već o nacionalnim proračunima. Rekao bih da je to nešto što je zajedničko, dakle miro, zdravstveni sustav, sustav socijalne sigurnosti, mirovinski sustav i slični sustavi su zapravo pod e, značajnim utjecajem tih negativnih trendova. To je svakako jedno važno pitanje i to pitanje ćemo također, e, o tem će se razgovarati na razini e, ministara financija. Imat ćemo i sastanak ECOFINA 24. 25. travnja ove godine u Zagrebu, a demografska pitanja bit će pitanja o kojima će se na tom sastanku raspravljati dakle na razini e, ministara Europske unije. Danas sam ovdje u, e, pred vama kao predsjednik Ekofina, s obzirom da ste me pitali konkretno pitanje o Hrvatskoj, ja mogu odgovoriti kao hrvatski ministar e, financija, a ne kao u sklopu kao osoba odgovorna za predsjedanje, za financije. Dakle, Hrvatska ima zapravo ekonomiju koja je spremna za euro. Prošle godine smo izrazili snažnu želju i volju da se pridružimo ERM2 prvo i da ostvarimo blisku suradnju sa Europskom središnjom bankom. To imali smo dva dopisa koje e, su potpisale i vlada i naša središnja banka. Mi smo u dopisima izrazili e, spremnost e, da se pridružimo tom mehanizmu ERM2 isto tako smo izrazili e, predanost da poduzmemo određene mjere. Dakle, kada je riječ o mjerama, o tim djelovanjima, sada je vrijeme da mi e, ispunimo tu obvezu i mi smo u potpunosti predani poduzimanju tih mjera i provedbi tih mjera. Siguran sam da ćemo uspješno ispuniti sve kriterije e, koji su potrebni i Smatram da će Hrvatska nastaviti dijalog s europskim institucijama te da će ostvariti napredak jer je riječ o izuzetno važnom procesu za Hrvatsku. Imamo Schengen, imamo euro, to su dva procesa i po nama Hrvatska tu ima priliku i, e, mogućnost, i pružaju se mogućnost još dublje integracije s Europskom unijom. Drago mi je što ste postavili to pitanje. Mi ćemo Europski parlament e, i ovaj odbor e, redovito informirati o tim pitanjima i e, vrlo rado ću se vratiti ovdje i objasniti vam sve što je potrebno vezano s te izuzetno važne teme za Hrvatsku. Hvala vam. Hvala Ina Luma iz kluba SID. Hvala i čestitam vam gospodine ministru na tome što je Hrvatska prvi put preuzela predsjedanje vijećem. Za svaku je državu to izuzetno važan zadatak, što smo upravo svjedočili na primjeru Finske. Ovoga puta neću govoriti o reformi pakta za stabilnost i rast, na to će se osvrnuti drugi kolege, ali imam jedno važno pitanje koje niste spomenuli, a ono je jako važno za parlament i čitavu Europu i države članice. A riječ je o suzbijanju pranja novca i o direktivi e, o suzbijanju pranja novca. Potpredsjednik Dobrovski je jučer e, izrazio zabrinutost zbog loše implementacije direktive o suzbijanju pranja novca. On je najavio da će započeti postupak protiv država članica e, jer se one dakle nisu pridržavale pravila i nisu provele direktivu. Ja dijelim njegovu zabrinutost u tom pogledu povjerenik je rekao da postoji problem. Jer mi imamo najbolji okvir za suzbijanje pranja novca, međutim taj okvir se ne provodi. Dakle, ne možemo ga u potpunosti iskoristiti. Vijeće je u prosincu za vrijeme finskog predsjedanja odlučilo da treba hitno stvariti napredak kada je riječ o striktnom ELM e okviru. I to je jedno važno stajalište. A e, komisija bi trebala objaviti i dokument u ožujku ove godine. Iskreno mislim da biste vi kao zemlja predsjedateljica u vijeću trebali poduzeti nešto kako biste doprinijeli tome da se direktiva e, implementira što brže i trebalo bi se proučiti kako se sustav može reformirati kako bi on bio dobar i za potrošače i za društva. Stoga imam pitanje namjeravate li se pozabaviti tim izuzetno važnim pitanjem koje se odnosi na suzbijanje pranja novca? Hvala vam, gospodine zastupniče. Smatram da je to također jedno doista relevantno e, pitanje. Svi smo mi svjesni nedavnih e, zbivanja, možda ne toliko nedavnih, ali riječ je o zbivanjima koja su nam dobro poznata. Ta situacija nam je jako dobro poznata i mogu vam reći da doista postoji potreba da svi mi hitno djelujemo. Kao što ste e, citirali izvršnog potpredsjednika komisije gospodina Dobrovskisa, suzbijanje pranja novca je nešto što je komisija svakako ozbiljno shvatila i uzela u obzir. A mi kao predsjedništvo već sada imamo sastanke koji su dogovoreni na razini Ekofina u svibnju i lipnju, ali u međuvremenu mi ćemo također i imati izvješće komisije o stanju provedbe četvrte i pete direktive o suzbijanju pranja novca. Sada ponovno mogu u kapacitetu ministra, hrvatskog ministra financija povezati ovu temu s prethodnom temom, jer ste vi također spomenuli i iskustvo i pristup finskog predsjedništva, što izuzetno cijenimo. Mi kao hrvatsko predsjedništvo ovu temu suzbijanja pranja novca smatramo dijelom mjera e, koje su navedene u dopisu za ERM2. Dakle, u našoj zemlji postoji snažna svijest i znamo da je potrebno to implementirati na nacionalnoj razini. Zahvaljujući iskustvu koje imamo i znanju i dobrom poznavanju te tematike, mi ćemo svakako e, potaknuti, pokrenuti rasprave na razini vijeća o tom pitanju to je naravno povezano i sa postojećim procesima koji se odvijaju u državama članicama. Onda ćemo vidjeti kakvi su daljnji koraci, ali ja sam siguran da su i druge države članice ozbiljno shvatile ovu temu i sam vam to mogu posvjedočiti iz stajališta sa perspektive Hrvatske. Hvala vam. Luis Kerikano ima sljedeći riječ. Hvala vam. E, dobrodošli gospodine ministre Marić. Želim reći da ste preuzeli svoju dužnost eh, predsjednika Ekofina u trenutku Brexita. Eh, dakle, to je jedan izazovan trenutak i želim vam puno uspjeha, želim puno uspjeha vašem eh, predsjedanju. I dobro što ste počeli u isto vrijeme kada je nova komisija. Pozdravljam vaše komentare o bankovnoj uniji. I rekli ste da ste predani tom pitanju, jer bankovna unija je sada doživjela zastoj koji traje već pet godina. Spomenuli ste nešto što pozdravljam, ali niste se zapravo dotaknuli nekih drugih stvari o kojima zanima me vaše mišljenje o tome. Prvo, e, regulatorni tretman sove, suverene izloženosti i drugo, e, sanacija, sanacija banaka. Svaki put kada dođe do propasti neke banke, otkrijemo da naš mehanizam, drugi stup naše bankovne unije, zapravo ne funkcionira kako bi trebao. Ako su banke... Dakle, tu prosvjeta problem s bankama. Zanima me vaše mišljenje kakav je, kakav zakonodavni paket e, zamišljate, kakav je paket potreban, je li moguć kompromis između onih koji žele podjele rizika i onih koji žele drugi pristup. Dakle, imamo osiguranje depozita, izloženost, kako, hoćete li raditi na svim tim temama ili ćete samo inzistirati na osiguranju depozita. Hvala. Uh, Hvala na pitanju. To je još jedna važna tema. Do sada se o tome ekstenzivno uh, raspravljalo na razini Euroskupine. Naš stav kao predsjedništva je da ćemo poduprijeti produbljivanje Europske monetarne unije i u potpunosti smo predani dobrom funkcioniranju bankovne unije. Što se tiče, dakle na Euroskupini se već sada odvijaju aktivnosti, ali i na, vis, na u radnim skupinama u Edisu također se odvija rad. I tu je sve, imamo sveobuhvatni pristup, žele se postaviti jasni ciljevi kako bi se imao učinkovit sustav osiguranja depozita. To će doprinijeti budućem, budućem pokretanju političke rasprave o dovršenju bankovne unije. Nije velika tajna da kada je riječ o radu na trećem stupu bankovne unije, taj rad e, još uvijek traje, on se odvija jer postoje pitanja i izazovi koje ste i svi spomenuli. Imamo dakle nekoliko tema podjela rizika s jedne strane, s druge strane smanjenje rizika. Ali isto tako nam je drago e, što se rasprava vodi i oko prvotna dva stupa koja su se uvela, koja se provode. Jer paralelno sa radom na Edisu također se moramo usredotočiti na iskustvo, znanje i pouke koje smo izvukli e, temeljem prvog i drugog stupa. Jedino tako možemo pristupiti uspješno tom paketu u konačnici. Što se tiče konkretnih e, detalja ove teme, uključujući regulatorni tretman, suverene izloženosti, suverene izloženosti. Dakle, to su rasprave koje sada traju na tehničkoj razini, na razini radnih skupina, a Hrvatsko predsjedništvo će također podržati taj dijalog. Spremni smo ponuditi svoj potpuni kapacitet kako bismo dodatno potaknuli rasprave i kao što je bio slučaj sa prvim i drugim pitanjem, postoji dakle i tu poveznica sa stalištem Hrvatske. Već gotovo dvije godine održavaju se sastanci Euroskupine u inkluzivnom formatu. Mislim da je to jedan doista vrijedan korak u pogledu rasprava, jer se o tome mora raspravljati na primjerenoj razini. Neke države članice su naravno izrazile volju da se pridruže ERM2, da uvedu euro, euro, a druge e, to ne žele za sada. Međutim, u našem je zajedničkom interesu da imamo bankovnu uniju koja primjereno i dobro funkcionira. To je jedan od naših prioriteta. Hvala. Hvala vam. A sada Stazis Jakelunis. Hvala. Dobrodošli gospodine ministre na sastanak našeg odbora. Cijenim vaše komentare. Rekli ste da ste predani raditi na pitanju demografskih trendova, pokušati ublažiti rizik od, toga, od tog trenda. Sada me zanima financijski sustav i arhitektura nadzora. To je pomalo izvan e, djelokruga vašeg predsjedništva, ali s obzirom da se vi bavite financijama, i ministar se financija u Hrvatskoj nekoliko godina. Što mislite o arhitekturi financijskog nadzora? Pre nekoliko godina komisija, gospodin Dombrovski su predložili takozvani Twin Peaks model financijskog nadzora. I financijski nadzor svih sektora bi bio u, e, bi bio odvojen. Dakle, s jedne strane bismo imali to, s druge strane bismo imali zaštitu potrošača. To bi bila drugačija odgovornost. To je takozvani model Twin Peaks temeljem iskustva Hrvatske, koliko mi je to poznato, Hrvatska se susrela sa problemima, primjerice sa švicarskim kreditima, u švicarskim kreditima, e, ljudi, vaši građani su uzeli zajmove, zatim je to završilo na sudovima, vjerujem da su presude bile u korist građana. Međutim, postoji rizik sa primjerice novim modelima finteka i tu su financijski instrumenti koji im koriste i velike, e, velike tehnološke kompanije, što ponovno donosi nove velike rizike koji bi mogli pogoditi i manje zemlje poput vaše i moje. Ja sam iz Litve. Što dakle smatrate o financijskom nadzoru, o modelu Twin Peaks? Podupirete li to u slučaju da se ponovno otvore rasprave o tom pitanju? I možete li elaborirati o tome kakav je javni dug u Hrvatskoj, jer vi se planirate, planirate uvesti euro, ali e, niste u skladu sa mastriškim kriterijima, iako idete u dobrom smjeru. Hvala. Hvala vam, senjeni e, zastupniče parlamenta. Što se tiče financijske arhitekture, financijskog nadzora, spomenuli ste izvršnog potpredsjednika Dombrovskisa, mi kao Hrvatsko predsjedništvo spremni smo konstruktivno e, djelovati kada je riječ o dijalogu o tim temama i prijedlozima. Spomenuli ste s pravom i točno e, primjer Hrvatske i švicarskog franka i kredita u švicarskim francima. To nije jedinstveni primjer koji se odnosi isključivo na moju zemlju. E, taj fenomen pojavio se i u drugim zemljama. Međutim, e, iskustvo koje smo povukli iz globalne krize, iz financijske krize u Europskoj uniji, nam govori da je riječ o elementima koji trebaju svakako e, nam dati do znanja koliko je važan financijski nadzor, e, financijsko praćenje. Spomenuli ste i da dakle postoje dva dijela imamo eh, mjere prevencije s jedne strane to bi svakako trebalo biti glavni fokus kada je riječ o eh, financijskom nadzoru dakle ne treba previše regulirati neko područje jer, jer bismo time spriječili dodatne korake koji su potrebni mi svakako dakle svakako na tome trebamo raditi novi izazovi, primjerice koji proizlaze iz finteka. To je jedna od tema kojom ćemo se baviti kao predsjedništvo tijekom neslužbenog sastanka u Zagrebu. To je doista važna tema. Riječ je, riječ je o jedinstvenoj prilici jer ćemo na jednom mjestu okupiti ministre financija, ali i guvernere središnjih banaka. Dakle, to je jedan forum, to će biti jedan forum i e, na kojem ćemo morati i trebamo zapravo govoriti o toj temi jer to je jedan potpuno novi izazov s kojim se sada suočavamo. E, situacija se mijenja, razvija, evoluira, ne bih rekao dramatično, ali svakako jako, jako brzo, što znači da e, u konačnici moramo i imati spremnu reakciju na to. Imali ste i konkretno pitanje o javnom dugu, dakle sada ponovno mogu reći to kao ministar financija Hrvatske, u pravu ste uzevši u obzir četiri ili pet mastriških kriterija e, stabilnost e, valute, stabilnost cijena i također dva fiskalna kriterija. S jedne strane imamo javni deficit. Hrvatska je uspjela smanjiti i stabilizirati svoje javne financije u posljednje četiri godine. U posljednje tri godine čak imamo i suficit, dakle ne samo primarni suficit, e, i još čekamo brojke za 2019. Dakle, ovo vam dajem uz određenu ogradu. Čekamo da Eurostat objavi u travnju konačne brojke. Ali, e, spomenuli ste dakle tu temu javnog duga. Krajem 2015. godine hrvatski javni dug bio je otprilike 85% BDP-a. Zahvaljujući mjerama e, stimulacije rasta, aktivaciji e, imovine i fiskalnoj konsolidaciji uspjeli smo smanjiti udio javnog duga u BDP-u za gotovo 13% bodova u četiri godine. Krajem prošle godine, ponovno moram reći da čekamo finalne brojke, ali možemo reći da je rezultat jako dobar. 71,3% je naš, naša procjena, čekat ćemo Eurostat. Međutim, 13% bodova koje sam spomenuo, kada se to e, gleda u odnosu na Maastricht i na pakt o stabilnosti i rastu, to je i više nego zadovoljavajuće i to je u potpunosti u skladu sa tim kriterijima. Dakle, ako ste iznad 60%, onda kada je riječ o smanjenju javnog duga, morate barem za jednu dvadesetinu imate razliku između postojeće e, s postojećeg stanja 60%. U slučaju Hrvatske, Hrvatska je dakle smanjila javni dug, udio javnog duga u BDP-u u prosjeku za 3% boda po godini. Kada se to e, gleda u odnosu na mastriške kriterije, to je zapravo četiri puta brže nego od onoga što nalažu e, ti kriteriji. Dakle, možemo, to je naš zaključak e, e, i to je činjenica da smo mi zapravo ispunili te kriterije. ćem se i na prethodno pitanje o, uvođenju eura. Moram reći da ne bismo bili u mogućnosti uopće poslati dopus, dopis, niti otvoriti, pokrenuti to pitanje bez naših rezultata kada je riječ o javnim financijama i javnom dugu i mogu vam odgovoriti na pitanje. Budite uvjereni da će se Hrvatska držati svog plana i da će i dalje smanjivati javni dug. 60% je e, prag, ali to je i psihološki prag. Mi to želimo postići u srednjem roku, odnosno unutar tri godine. Hvala vam. Hvala lijepa. <coughs> E, iz ideja Hvala, želimo dobrodošlicu u e, Hrvatskom predsjedništvu. Imam tri pitanja. Prvo, ministru. Vi ste e, počeli proceduru e, pristupanja euru, izvješće, troškovno izvješće nije sličan onome iz 2000. godine. Koliko e, vidim, neke zemlje izvan euro područja ali unutar Europske unije mogu imati veće performanse u odnosu na e, tradicionalne. Koje su vaše analize vezano uz euro? A što se tiče sada pitanja e, hrvatskom predsjedništvu. Mi smo sada u jednom nenormalnom okviru negativnih kreditnih stopa i to dovodi do E, ideje da se u, tom, u ovom trenutku treba masivno investirati u infrastrukture, da se izađe iz ovog arbitrativnog okvira od 3% zaduženja. Te povećanja deficita, te također e, na neki način izbjegnuti ovaj cilj što se tiče inflacije od 2% koji je također jedan arbitarni kriterij. Što mislite vezano uz sve ove kriterije koji su toliko važni e, unatrag 30 godina? I sad sad još jedno zadnje pitanje vezano uz e, e ekonomske politike ala e, američki pristup ta politika je jako e, agresivna. Koje je mišljenje e, hrvatskog predsjedništva vezano uz takav, takvu vrstu nacionalne agresivne politike koja će biti u budućnosti vrlo važna? Hvala uvaženi zastupniče Europskog parlamenta. Još jednom što se tiče e, pitanja eura, dakle pitanje koristi i to je nešto što mi hrvatska vlada i Hrvatska narodna banka smo anticipirali prije nekog vremena, zato jer na posljedku ne radi se samo o zaključku da mi se želimo e, priključiti rmu 2 i priključiti se euro i to je sve, zato jer smo euroizirano gospodarstvo, već želimo napraviti temeljitu kvantitativnu analizu svih E, argumenata za i protiv, uzimajući pritom u obzir ne samo e, estetičnu, već i dinamičnu perspektivu koje su e, lekcije naučene tijekom razdoblja krize, koje su iskustva takozvanih novih država članica koje su se priključile RM2 i eurozoni. Ovaj dokument je već napravljen prije dvije godine u našoj zemlji i preveden je na engleski, možete ga pronaći. No, zapravo Ideja je bila da se kombinira i pokušamo usporediti što su e, upravo argumenti za i protiv. I ja ću e, pokušati e, predstaviti argumente za, jer je to posebno važno za naše građane. Kao što znate, Hrvatska je bila dio bivše države koja je imala sasvim drukčiji politički gospodarski sustav i naši ljudi, naši građani imaju vrlo živo e, iskustvo i sjećanje na razdoblja e, hiperinflacije, devaluacija, e, dakle i deprecijacije. Dakle, mi ne možemo i ne zanemarujemo potencijal, pa čak niti njihov strah, niti strah vezano za cijene dakle učinke uvođenja eura na inflaciju. Istodobno mi smo i uspoređivali sa e, iskustvima država članica, dakle e, koji je bio učinak na razinu cijena, na posljedku e, govorimo o prosječno 0,3% u prvoj godini nakon uvođenja eura, dakle govorimo govorimo o vrlo kratkoročnom efektu koji se ne produljuje kada uvedete euro, kada promijenite cijene, to je jedini trenutak. Istodobno trošak E, prevođenja na euro, dakle, e, dakle tečaja, tko će snositi taj trošak za naše građane jako važno. Dakle, prethodno pitanje, prethodni zastupnik koji je pitao pitanje švicarskog franka pred, pretežno u Hrvatskoj, dakle, e, građani i poduzeća imaju kredite u kuni ili kunom koji su povezani sa eurom, iako je kuna naša valuta već 26 godina naša nacionalna valuta. Prema usuprotnosti prema tim troškovima koji su jednokratni troškovi koristi su puno veće, barem u skladu s analizom koju smo napravili, zato jer na posljedku moramo uzeti u obzir e, e, rizik, tečajni rizik, kroz uvođenje eura i uzimajući u obzir strukturu našeg gospodarstva, dakle e, domaćinstva, e, banke, e, poslovni sektor, dakle svi Dakle, tri četvrtine njihovih bilanci su indirektno ili direktno vezani za euro. To je povijesno tako. Dakle, e, dakle, euro, e, dakle veza sa njemačkom manko, ali i značajno smanjenjame kreditnog rizika, e, rizika vezanih za kamate. Hrvatska, i to se može provjeriti vrlo jednostavno i rekao bih preispitati kroz povrate na naše suverene obveznice i e, ono što vidimo proteklih godina, dakle značajno e, postrožavanje e, spreda, ali još uvijek postoji jedan manevarski prostor za napredak u tom pelju i mi uspoređujemo e, prihode sa usporedivim zemljama u našem susjedstvu, dakle središnja i jugoistočna e, koje su dio eurozone. U svakom slučaju ta analiza koristi i E, e, nedostataka pokazuje više koristi za gospodarstvo Hrvatske. Što se tiče predsjedništva, e, dakle vezano za negativne stope, kamatne stope i određena razmatranja inicijative koje bismo, da bismo trebali promijeniti dugotrajna pravila i razmišljanja o razini deficita, eh, eh, o razini inflacije i eh, investicija, ja bih rekao da s jedne strane stopa, dakle model rasta na europskoj razini, gdje god govorimo, bez zdravog, zdravih investicija e, nije održiv, ja bih to tako rekao. Dakle, moramo uzeti e, sa, e, kada govorimo o e, ulaganjima u infrastrukturu ili bilo koju druge ulaganja, to je sastavni dio modela rasta. Ne smijemo zanemariti vezu između ekonomskih učinaka i trendova i fiskalnih pozicija, zato jer to je nešto što je međusobno jako isprepleteno. Jedno ovisi ili jedno utječe na drugo. Kao što sam e, već rekao u uvodnim izlaganja, komisija je radi na, e, na potencijalnom e, redizajnu zakonodavstva vezana za dvije, odnosno šest uredbi kako bi bilo razumnije i tijekom veljače mi kao predsjedništvo ćemo s nestrpljenjem očekivati i mi ćemo poticati rasprave o toj temi zato jer je to vrlo važno. I na posljedku, što se tiče o SAD-u, i svim tim globalnim pitanjima, mi ćemo djelovati kao predsjedništvo u našem najboljem svojstvu kako možemo, kako bismo poticali dijalog. Mi smatramo da je dijalog pretežno važan da kroz dijalog i konstruktivni pristup rješenja mogu e, biti pronaću i možemo svi imati koristi jer ukupni, e, ukupna trgovina je vrlo važna. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. A sad Eugene Zika iz ECR-a. Hvala lijepa. E, preporuce e, vijeća o ekonomskoj politici eurozone s pravom sugerira da potencijalni rast eurozone ostaje nizak i ispod razina prije krize. Dakle, postoji rizik da eurozona bi mogla biti suočena sa dugim razdobljem niskog rasta i niske produktivnosti. Puno se raspravlja o zelenom planu. Međutim, kratkoročno gledano to bi moglo značiti više e, potrošnje sa većim e, rezultatima, to znači e, većim rizicima e, za produktivnost. Stoga je vrlo hitno potrebno provesti uobičajene strukturne reforme kako bi se kompenzirali taj razvoj događaja i zapravo poticati potencijalni rast upravo na razine prije krize. Također vidimo da često preporuke e, pojedinačnim zemljama se ignoriraju, posebno kada e, isto tako nije zadovoljavajuće e, da se potakne provedba reformi u pojedinačnim zemljama, recimo Španjolska će zapravo povući određene reforme na tržištu rada. Francuska se bori sa tim reformama tržištem rada. U mojoj vlastitoj zemlji Slovačkoj vlada je uspjela zapravo uništiti e, e, održivost e, mirovinskog sustava. Dakle, moje pitanje, kako biste vi povećali motivaciju državama članicama da ubrzaju provedbu strukturnih reformi i spriječili zapravo povlačenje reformi? Znam da je to teško pitanje, ali molim vas pokušajte. Hvala vam lijepa, uvaženi zastupniče. Ja bih rekao da kroz ovo vaše pitanje E, ne samo, vi ne samo postavljate pitanje, već zapravo i odgovarate na njega i na to na više načina. Budući da smo pokrenuli pitanje potencijalnog rasta činjenica, da smo još e, uvijek suočeni s izazovom da potencijalni rast je niži od onih razina prije krize kada postavljamo pitanje produktivnosti, mi svi trebamo biti zabrinuti kako povećati e, razinu životni standard e, europskih građana, kako povećati plaće, a što se tiče normativnog pristupa, dakle e, povećanje plaća bi treba biti u skladu sa povećanjem produktivnosti, uzimajući u obzir postignuća monetarne i fiskalne politike u svim državama članicama i općenito na razini Europske unije. Naravno, fokus bi trebao biti na strukturnim e, mjerama, odnosno strukturnim politikama i strukturnim reformama. Pravo je pitanje, naravno, kako poticati dalje kako ih učiniti atraktivnijima, jer znamo da svaka strukturna reforma znači određenu promjenu i uvijek postoji ne samo e, gospodarske posljedice, već isto tako i pretežno politički ekonomski element koji je poprilično važan. Stoga cijenimo da smo postavili to pitanje, a to je reforma i e, odnosno programa potpore reformi i potpora e, reformima, to je sada dio rasprava. Spomenuo sam to u mojim uvodnom izlaganju. S jedne strane imate element e, proračunski instrument za konvergenciju u kompetitivnost za eurozonu, ali isto tako i dobrovoljne vazi za one koje nisu, a isto tako za sve one druge koji nisu dio eurozone. Tu je dodatna mjera, a to je vrlo stimulirajuća za reforme, a isto tako vezano i za investicije. Dakle, to, ta sredstva zajedno sa zajedničkim pristupom, a da to je potreba podizanja svijesti u Europskoj uniji i u državama članicama da bez odgovarajuće adekvatnih strukturnih mjera. Ne možemo očekivati potencijalni e, rast, zato jer naravno danas smo zabrinuti, e, gledamo kako izgleda proračun za 20. u 21. gledamo na e, VFO za 7 godina, no potencijalni pitanje rasta ide i nadilazi ovaj okvir. Ne samo hvala na vašem pitanju, već isto tako hvala na predominantno zapravo davanje odgovora na to pitanje. Trebamo zajednički raditi kako bismo podizali svijest političkih elita, vođa, država zajedno sa svim sa europskim građanima da postoji potreba za strukturnom reformom i da je to više nego očigledno. Hvala vam lijepa. Iduća Zikri Murisen iz EPP-a. Hvala gospođo predsjednice, dobrodošli ministre u Europski parlament i moje čestitke na razboriti i održivi način kako pod vodstvom vaše vlade gospodarstvo Hrvatske se razvija uz smanjenje javnog e, duga kao što ste stabilan rast i isto tako ono što je vrlo važno sve manja nezaposlenost. Imam dva pitanja, gospodine ministre. Prvo, vezano za proračunski instrument za konvergenciju i e, kompetitivnost o kojem ste govorili prije. Imali smo komplicirane rasprave u Europskom parlamentu o e, području e, primjene, o suradnji u tim mehanizmima i moje prvo pitanje E, financiranje tih dvaju instrumenata. Naravno, ako trebaju biti ambiciozna alati, onda financiranje mora biti adekvatno. Svi mi znamo prijedlog za financiranje tijekom finskog predsjedanja, odnosno za VFO. Moje pitanje za vas, što biste smatrali adekvatnom razimnom financiranja tih dvaju instrumenata? i kada očekujete da će doći do e, dogovora o tim dvama instrumentima? dakle vezano i za VFO. I drugo pitanje vezano je za e, mogućnostima koje se skrivaju iza zelenog plana. Govorili ste prije o potrebi za potporom gospodarskog rasta u Europi, no kako vi vidite zeleni plan napose e, fond za e, pravednu tranziciju kao potencijal, kao potencijalni alat za jačanje gospodarskog rasta. Koliko trebali bismo biti ambiciozni vezani za volon, je li komisija dovoljno predložila i na posljedku kako iskoristiti te alate da bismo podupreli gospodarski rast u Europi. Hvala uvaženi zastupniče. Što se tiče e, programa potpori reformi, i konkretno dijelovi i dijelovima bika, dakle proračunskog instrumenta za konvergenciju kompetenciju. Razgovori su u tijeku. Vi znate da je to sastavni dio sveokupavnih rasprava o VFO-u. Dakle, mi kao predsjedništvo vezano za ovu temu kao i e, drugim temama vezano za VFO, mi očekujemo političke smjernice i rekao bih jedan okvir koji će biti dan, mi ne možemo e, prejudicirati niti danas reći u e, kojem vremenskom okviru ćemo doći, no ono što je važno za vas kao Europski parlament i za ovaj odbor jest da mi jesmo spremni kada ćemo dobiti političke smjernice e, da ćemo imati cijeli niz akcija tehničke istraživanje iz, e, dakle, prolazak kroz e, dokument članak pločanak i to će biti pokrenuto u tom trenutku. Dakle, to je ono što za sada mogu reći. Što se tiče zelenog plana, jučer smo na e, ovom prvom ekofinu tijekom našeg predsjedanja tu temu na dnevnom redu i ono što vam mogu reći da rasprava je bila vrlo plodna, vrlo konstruktivna no, mi smo još u preranoj fazi, dakle komisija i države članice su razmijenila svoja mišljenja i smatram da je dobro da na početku novog institucionalnog e, mandata imamo važnu temu na dnevnom redu i ono što trebamo uzeti, kao što sam jučer istaknuo, e, vjerojatno će trebati mjeseci, možda i godine prije nego što pronađemo i dostignemo sveukupnu, e, sveukupni uspješni e, dogovor. Mi kao predsjedništvo, mi smo to jučer reč, rekli na vijeći i to ponavljam ovdje u parlamentu, mi smo potpuno spremni pokrenuti i sudjelovati, organizirati koliko e, je potrebno dijaloga na razini vijeća, na tehničkoj razini kako bismo e, ispravno odgovorili na tu temu. Hvala vam lijepa. A sada Paul iz eh, eh, kluba socijalista. Dobrodošli, eh, gospodine ministre. S puno sreće idućih pologodine pokrenuli ste pitanje izvešćivanja po zemljama. Znamo da je Austrija promijenila to liše i sada treba kvalificirana većina u predsjedništvo. Finsko predsjedanje je već predočilo revidirani prijedlog pri čemu je uzela u obzir pravnu službu vijeća kako bi olakšale e, pregovore o pravnoj e, dimenziji prijedloga. Mislim da je ključno da se ova tema ponovno stavlja na dnevni red vijeća, posebno e, što se pojavio jedan obrazac za za e, porezno izvješćivanje i više od 20 e, kompanija je se tome priključilo, dakle treba, trebate se e, požuriti. Dakle, koji su idući koraci predsjedništva vezano za to da se je, e, budući da se o tome govorilo i na Ekofinu, na na, u, dakle u tim konfiguracijama vijeća. Hvala vam lijepa, uvaženi zastupniče. Hvala. Tema koja je zapravo nedavno ponovno stavljena na dnevni red ili ako mi dopustite nekoliko primjedbi e, čisto zbog potpunog razumijevanja. Dakle, nacionalne porezna tijela već razmjenjuju informacije o e, u skladu naravno sa direkt, direktivi o administrativnoj pomoći, a sada pitanje koje je ponovno postavljeno jest bilo pitanje javnog pristupa tim konkretnim podacima. Kao što znate, mi svi smo u do, poprilično Dakle, red, rad e, na e, razini vijeća je e, uznapredovao, no zbog te pravne osnove koja je kontroverzna, očigledno mi kao predsjedništvo ćemo uložiti puno napora kako bismo čvrsto surađivali sa državama članicama i kako bismo utvrdili moguća rješenja kako bismo ostvarili napredak u tom dosjedno danas. E, vi ste upoznati sa tom činjenicom. Mi smo postigli razinu gdje imamo kontroverzni element pravne osnove i kako e, e, ostvariti napredak. U svakom slučaju mi ćemo biti usredotočeni na dijalog s državama članicama, s institucijama kako bismo pronašli neku vrstu rješenja i kako bismo ostvarili napredak u tom procesu. Vi znate, moj, e, moja neprijatelje je tvrtka Shell Shell prakticira eh, u godišnjim izvješćima i sada znamo da ne plaćaju porez na dobit u Nizozemskoj. Eh, mislim da dolazi do promjene i dolazimo do trenutka vi surađujemo sa državama članicama, hoćemo li pokušati ostvariti napredak tijekom idućih pola godina ili ćete zapravo eh, ponovno napraviti dosadašnji posao. Što se tiče te konkretne, konkretnog pitanja. Radi se o poreznoj osnovi. To nije naša odgovornost i mi ne možemo biti ti koji će presuditi ili zapravo na dati jednu konačnu odluku. Ali ako imate drugčije razumijevanje članaka e, ugovora, onda je ideja svakako poticati dijalog, jer kao što rekoh, nema dvojbe da mi jesmo svjesni činjenice i to je dio, rekao bih, sveukupnog paketa o koji razmatramo na razini vijeća već neko vrijeme o E, e, općoj razini oporezivanja, posebno uzeći u e, razini BEPS-a i elementi OECD-a koji su dio dijaloga, kako poboljšati općenitu razinu oporezivanja tvrtki ne samo sa stajališta pojedinih europskih tvrtki i Europske unije, već i izvan toga. Dakle, to je ono, to je naš, što je ono što mi možemo učiniti i što ćemo učiniti kao predsjedništvo. Billy Hvala. Sada Bili Keleher iz Rinjua, Izvolite. Hvala. Želim vam sve najbolje tijekom hrvatskog predsjedanja. Jedno pitanje vezano uz eh, pakt o stabilnosti i rastu. Tu komisija pokrenula jednu reviziju ovaj mjesec. Na sljedećem sastanku ECOFINA imat ćemo priliku da se raspravlja o paramentima te revizije. Zašto o tome govorim? u kontekstu vašeg e, predsjedništva i vaših e, ambicija Europe koja se razvija. Imamo neke gospodarstva u Europi koja se bore, koja su po teškoćama. Postavlja se pitanje koje su to implikacije na radna mjesta, usluge, obrazovanje i tako dalje. Kad govorimo o samoj reviziji, govorimo o stabilnosti, no mislim da se na ovaj dio politike koji se tiče rasta e, stavio premali naglasak. Hoće li se analizirati dupinski utjecaj pakta stabilnosti i rasta na e, s jedne strane nadzor, s druge strane na fiskalne politike Europske unije. S druge strane Eh, hoće li se analizirati mogućnost ulaganja država članica, ne sa strane rashoda, nego sa strane prije svega kapitalnog ulaganja, strukturni, eh, strukturne ulaganja, ulaganja u inovacije, obrazovanje, dugoročna ulaganja. Hoćemo li analizirati učinkovit što se tiče ove kapitalne strane, strane kapitala? Ja isto tako se brinem da bi to moglo spriječiti e, određena gospodarstva da ulaže na dugi rok. Kao što se rekli, demografija se dramatično mijenja u Europskoj uniji. Mi starimo i moramo početi strateško planirati za svaku situaciju, za svaki scenarij. Hoće li isto tako vaše predsjedništvo pokušati osigurati da analiza pakta za stabilnost i e, rast uzima u obzir ne samo učinkovitost e, nadzora što se tiče Um, analize rashoda, nego s druge strane osigurati učinkovitost i analiziranja uh, ulaganja na dugi rok. Hvala uvaženi članu parlamenta. To je povezano sa uh, prethodnim pitanjem i moram reći da je to jako dobro pitanje budući da na kraju dana to je ključno pitanje s kojima s kojim ćemo se svi suočiti. U uvodu sam rekao da imamo rast, ali rast se polako usporava, posebno 2018. godine. Imamo isto tako i to dugo pamćenje i naučili smo neke lekcije od prethodne krize. I u tom smislu nadam se da će u konačnici komisija, naravno to sada ne znam, e, što će biti dio ovog izvješća, to ćemo vidjeti u veljači jer e, po prvi puta ćemo po e, prvi put imati dijalog vezano uz to u e, travnju na neformalnom ekofin sastanku u Zagrebu ćemo to staviti na dnevni red, ali nadam se u svakom slučaju da će komisija ovo što ste rekli uzeti u obzir jer to jako relevantno. Jako je važno da imamo pokazatelje ekonomskog rasta, no moramo također i analizirati u konačnici aktivnosti što se tiče ulaganja ne samo javnog sektora, nego privatnog sektora u svim državama članicama. Imamo iskustva na području oporezivanja i u tom smislu ne smijemo zanemariti i utjecaj svega toga na fiskalne elemente. U tom smislu reforma six-pack i e, Tupex je izuzetno važna. Ja sam e, govorio o tome da smo na vijeću govorili o potrebi poboljšanja razmjene informacija te također svjesnosti naših građana. Da, u svakom slučaju moramo povećati ovaj e, potencijal rasta, moramo također e, riješiti ovo pitanje raznolikosti, različitosti i nejednakosti rezultata. To su sve teška pitanja. Cijenim ovo vaše pitanje i u svjetlu toga moramo također procijeniti koliko je važno provesti strukturne reforme. O tome sam govorio kad sam e, odgovarao na prošlo pitanje. Mi ćemo u svakom slučaju e, pratiti izvješće, potencijalnu riziju, isto tako e, moguću preinaku uredbe o zakonodavstvu Sixpack i E, Tupek. Hvala. A sada je sljedeći govornik Asra Maldekjene iz EPP-a. Hvala gospođo predsjednice što ste mi pružili priliku da se obratim e, gospodinu Mariću. Hvala gospodinu ministru na odgovorima. Sad ću preći na svoj e, materinji jezik. Kad je Uh, uvodila program svog predsjedništva, Hrvatska je izjavila da će uh, pratiti isto tako i održivi sporazum što se tiče VFO-a. Uh, kad govorimo o ZRP-u i koheziji, tu imamo drugu realnost, a tu također imamo i tu realnost da moramo financirati nove izazove. Tu e, u ovom, e, e, znači s jedne strane vaša država govori o tome da se dugoročno planiranje mora osnivati na znači proračunskoj disciplini i drugim elementima. To je u redu. No, mogu li se ciljevi Europske unije na takav način postići? Ja mislim da se to može postići samo dodatnim financiranjem a da li e, redistribucijom e, prihoda na obrazovanje i tako dalje, da li se to može uopće napraviti na uštrb poljoprivrede? E, imamo u javnom mjenju u mojoj državi što se tiče financiranja, posebno poljoprivredi. lobijisti na poljoprivredi su najsnažniji u Europi. Oni su utjecajni u Europskoj uniji. E, nove države članice u istočnoj Europi su politički e, angažirane u velikoj mjeri. Zbog toga pitanje uspješnosti e, provedbe vaših ambicioznih ciljeva. Prvo pitanje, hoćete li podržavati pragmatske pozicije i E, da li e, ćete se e, isto tako prikloniti postizanju sporazuma uz bilo koju cijenu ili ćete biti principijelni. A ja smatram da vaši ciljevi su manje ambiciozni nego što bi mogli biti. Hvala na ovom vašem pitanju i komentaru. Moj odgovor je povezan sa ovim pitanjem reformi i kad sam govorio o ovom e, programu potvore reformama, tu sam dao neke odgovore. To je povezano i sa ovim specifičnim pitanjem VFO-a. U ovom trenutku mi čekamo političke smjernice. Rasprava se vodi na e, razini Europskog vijeća Govori se o konkretnim pitanjima, e, ovima kojima ste vi govorili, to će sigurno biti predmet e, rasprave, a trebamo vidjeti koje će biti smjernice za nas u skladu s tim ćemo onda i djelovati. A mi kao predsjedništvo e, smo u potpunosti spremni za sljedeće korake u trenutku kad se objave ove političke smjernice. A kad, govorimo, kad govorite o novim e, prihodima, ne znam da li ste govorili o novoj strukturi vlastitih prihoda ili nešto drugo, mogu reći da to sve je uključeno u ovaj moj odgovor. Hvala. A sada Marika Belka iz SND-a, izvolite. Hvala, ministre Mariću. Govorili ste o pitanju bankarske unije i jačanju ekonomske i monetarne unije. Ključno je da smo svjedoci e, blokade i usporavanja aktivnosti što se tiče europskog sustava osiguranja depozita. Hoće li hoćete li e, pronaći novi veliki kompromis između država članica koje govore o mutualizaciji i stavljanju rizika na jedno mjesto ili o drugima koji govore o potrebi smanjenja rizika? Imate li ideju kako ćete postupati ili kako ćete uopće pronaći nove ideje na ovom području. A sad drugo pitanje povezano konkretno s Hrvatskom. Pozdravljam odluku Hrvatske da se pridruži europodručju. Jedan od kriterija je znači ERM2 koji treba trajati dvije godine. Kuna je i bila povezana sa eurom i ne bi trebalo biti problema, no ima ih budući da ERM pravila e, e, zapravo e, zahtjeva zahtijeva drugačiju politiku u odnosu na onu koju smo imali znači u okviru Hrvatske središnje banke, da li ćemo u tom smislu imati rast i padanje tečaja kune. Hvala da što se tiče Edisa i dubljeg produbljavanja bankovne unije. Moram jasno odgovoriti da ćemo biti spremni za dijalog na razini europodručja zajedno sa vijećem kako bismo, kao što ste dobro rekli, deblokirali ovu situaciju u kojoj se sada nalazimo. No u očekivanju e, revizije dva stupa bankovne unije te e, napretka na Edisu moramo udvostručiti naše napore. Da, postoji e, zajedničko razumijevanje da se treba produbiti bankovna unija, no stajališta su različita i dijalog će se nastaviti. Kad govorimo o euru u odnosu na kunu, našu nacionalnu valutu i ERM2 E, vi e, poznate dobro Hrvatsku i sa politikom naše nacionalne banke te tečajne politike ne posljednjih godina, već e, od 93. 94. uvođenja kune. Da, de jure imamo znači taj fluktuirajući tečaj, ali de facto taj tečaj je i tekako praćen i ograničen. I taj fluktuirajući tečak je u svakom slučaju jako ograničen. Naravno, e, e, naša središnja banka je neovisno tijelo, no sada je teško špekulirati što se tiče tečajne stope uvođenja kune, e, eura i tako dalje. No ne očekuje se da će biti velikih fluktuacija kune u tom trenutku. I prije recesije redovito smo isto tako imali devijacije e, tečaja kune i to unutar jedne godine zbog turizma, zbog e, određenih e, izloženosti, aprecijaciji i tako dalje. No to ipak e, se nije promijenilo tijekom recesije i danas nemamo promjenu situacije. E, Središnja banka pod, osmišljava neke instrumente na otvorenom tržištu kako bi onda branili ovakvu politiku i zbog toga mi ne očekujemo tijekom e RM2 bilo kakvu veću fluktuaciju tečaja. Deset sekundi. Ja sam imao na umu sljedeće. U slučaju e, Hrvatske zahtjev da se pridruži ERM-2 uopće ne predstavlja e, potrebu. A sada gospodin Jake Ljunas, izvolite. Hvala na ovoj mogućnosti da govorimo o još složenijim temama od financija. Demokratski trendovi su zabrinjavajući i često u tom svjetlu govorimo o sukobima, konfliktima i tako dalje. Hrvatska kao i drugi gubi svoje stanovništvo koje je u dobi sposobno za rad. To u svakom slučaju utječe na gospodarske rezultate, rast i tako dalje. Govorili ste i vjerojatno ste već mm, predložili neke mjere ublažavanja takve situacije. Možete li nam reći nešto o tome? Kad govorimo o novom VFO-u, hoće li u svjetlu e, toga i biti e, smanjenja e, sredstava u okviru strukturnih fondova. Demokratski trendovi će se nastaviti i tada ćemo imati e, isto tako i eventualno malo povećanje rastra. Neke od tih država koje su u blokadi, koje gube fondove, koje gube stanovništvo, hoće li se tu sada promijeniti situacija? Može li to dovesti do nekih realnih e, ekonomskih problema? Znači, ublažavanje mjere u odnosu na VFO. Hvala, gospodine. E, vrlo dobro ste prepoznali probleme povezanosti demografije i gospodarstva. E, I baltičke zemlje i srednje evropske i evropske zemlje, uključujući Hrvatsku, su pokušali pronaći rješenja na nacionalnoj razini što se tiče ovih demografskih e, problema. Naravno, moramo imati zajedničko razumijevanje i o tome treba govoriti na e, razini vijeća to pitanje e, moramo staviti kao prioritet. E, naravno, nemamo sad magično rješenje ni na nacionalnoj razini, ni na europskoj razini. Nećemo sad automatski riješiti ovo pitanje. Izazovi, demokratski izazovi, te također se to povezano s oporezivanjem, socijalni sustav, obrazovni sustav i tako dalje. Tu vidimo e, da postoji u svakom slučaju svijest o e, potrebi provođenja strukturnih reformi. Hoće li biti sve to dovoljno? Tu se vraćam e, na ovu točku potencijalnog rasta, nova radna mjesta, smanjenje zapošljavanja i stvaranje novih, novih radnih mjesta. To je ključni odgovor e, i dodatni element za ovu raspravu. Zašto to stavljamo na razinu vijeća? Mi ćemo to napraviti. E, potpredsjednica komisije i povjerenica iz Hrvatske ima isto tako u svom portfelju i demografiju povezane teme. Mi ćemo na razini vijeća kao predsjedavajući Europskom unijom stimulirati raspravu o tom pitanju. Jako je važno da se o tome raspravlja na razini Europske unije, budući da je ovo izuzetno važna tema. Hvala. A sad imamo Roberta Volanda koji se spontano javio za riječ. Hvala. Jako mi je veliko zadovoljstvo vidjeti vas ovdje. Dobrodošlicu želim ministru iz Hrvatske koji je impresivno odgovorio na mnoga pitanja. Znači, govorili ste o negativnom utjecaju ovih e, negativnih e, kamatnih e, stopa a također imam i velike zaprinutosti što se tiče utjecaja tih stopa ne samo na kapitalni sustav nego i na druge elemente. Imamo sad tu e, cijenu novca, a tu sad nemamo znači jasno reguliranje tržišta. Neke kompanije u tom smislu postaju zombi kompanije Govorimo e, zbilja o vremenima bez presedana gdje imamo e, povećanje cijena dobara, to dovodi do svako e, takozvanih balona. Ja ću se vratiti na svoj posao u bankarstvu za nekoliko dana i postavljam si pitanje vezano uz ove probleme. Da, Imali smo cijeli niz e, pitanja što se tiče bankovne unije, e, sustava, osiguranja i tako dalje. Ali što se tiče ovog sustava e, stabilnosti i osiguranja, tu imamo otprilike 5 e, milijardi eura. Da li je dovoljno to u slučaju krize da se zaštiti e, Europa? Ne želimo više proći kroz 2008. godinu i to je jako pogodilo male države kao Hrvatsku. U tom smislu imperativno je sa stajališta moje zemlje da Europa se previše ne oslanja e, u prevelikoj mjeri na monetarnu politiku. E, e, na primjer zadnjoj e, ekonomskoj krizi imali smo kamatne stope od otprilike 4,4 posto i u tom smislu opcija printanja novca je nešto što ni u kojem slučaju nije realno. Želio bih od vas čuti hoćete li vi E, promovirati opciju takozvanog slobodnijeg tržišta na primjer povećanje konkurentnosti, e, reforme, poticanje ljudi e, na ulaganje, te također poticanje većih rizika, upuštanja u veće rizike. Mogu reći da E, na neki način se oslanjate na neka rješenja deus ex machina koja će onda rješavati određene probleme u e, krizama. No, e, sada u ovom trenutku imamo prijedloge u okviru zelenog plana i hoćemo li morati izgubiti određena radna mjesta kako bismo onda došli do ovog pozitivnog rezultata. Imate dvije minute za odgovor, gospodine ministre. Hvala, pokušat ću govoriti kratko. Naravno da vi imate jako dobro poznavanje te tematike, to je očito. Odgovorit ću na dio pitanja kao ministar financija Hrvatske jer sam eh, preuzeo tu odgovornost u trenutku kada je Hrvatska plaćala više od 300 baznih eh, bodova na eh, državne obveznice. A danas smo čak došli do negativnih prinosa i imamo prije nekoliko tjedana, dakle smo uspjeli to i postići. Dakle, Imali smo proračunsku situaciju u kojoj se 3,5% BDP-a plaćalo na kamatne stope, onda je naravno da prioritet smanjiti e, tu razinu e, plaćanja kamata i poboljšati proračun, ali isto tako imati efekt prelijevanja na gospodarstvo, jer u konačnici e, svi ti instrumenti se zapravo odražavaju, imaju utjecaj na kućanstva ali isto, u isto vrijeme i mi sebi postavljamo pitanje koje si vi postavljate, negativni prinosi. Sada ću govoriti u, u kapacitetu predsjednika Ekofina i u, u kontekstu predsjedanja. Dakle, danas smo u puno boljoj situaciji nego što smo bili usprkos određenim pitanjima koje ste i vi istaknuli. Naravno, kada imate negativne kamatne stope na jednu vrstu imovine, e, onda se bježi prema drugoj vrsti imovine. U našoj zemlji, u drugim zemljama, u Hrvatskoj, e, na primjer, tržište nekretnina ponovno raste. Kod nas imamo dakle, glavni grad, Jadransku obalu, koji će uvijek biti e, u tom smislu važni. Dakle, dijalog, rasprave, djelovanje na internoj razini. Upravo se tome mi radujemo kao hrvatsko predsjedništvo. I to se ne odnosi samo na naše vijeće, većina ulogu se Europske središnje banke. Hvala vam gospodine eh, ministre Mariću na odgovorima. I imamo još, eh, sada slijedi stanka od jedne minute, onda krećemo na sljedeću točku na našem dnevnom redu. late. so Molim vas da zauzmete mjesta jer već kasnimo s rasporedom, s dnevnim redom. So Počinje javno saslušanje s kandidatom za izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za bankarstvo EBA. Ovo je prvi postupak imenovanja s kojim se danas e, bavimo, o kojemu raspravljamo. Dakle, riječ je o tome da je odbor nadzornih tijela EBA odlučio imenovati gospodina Đerija Krosa za novog izvršnog direktora te institucije. Mjesto je upražnjeno zbog ostavke gospodina Adama Farka sa 31. siječnja 2020. EBA je obavijestio Europski parlament 14. siječnja o odluci da izabere gospodina Krosa. U skladu sa izjavom za tisak EBA, EBA je izabrao kandidata sa e, skraćene liste kandidata koju je sastavio selekcijski odbor tog tijela. Gospodin Kroz trenutno je zaposlen na funkciji direktora u odjelu za financijsku regulativu, politiku i rizik u Središnjoj banci Irske u Dublinu. Ovo javno saslušanje održava se u skladu s člankom 51 uredbe o EBA prema kojemu izvršnog direktora imenuje e, odbor nadzornih tijela EBA i to nakon potvrde Europskog parlamenta. Mandat izvršnog direktora traje pet godina, može se obnoviti samo jednom. Slijedi saslušanje, prvo ćemo čuti uvodnu izjavu kandidata, najviše osam minuta, nakon toga imamo blok pitanja i odgovora od četiri minute maksimalno, jedna minuta za pitanja, tri minute za odgovor. Primjenjivat će se metoda DONT kako bi za određivanje redoslijeda pitanja od strane klubova zastupnika. I na kraju ćemo imati i e, priliku za spontano javljanje za riječ, e, ako nam to dopusti e, raspored. Gospodine Kros, imate riječ. Hvala, čast mi je što sam ovdje danas na ovom saslušanju. Zahvaljujući radu ovog odbora, EBA je stvoren prije devet e, godina kao odgovor na financijsku krizu. EBA igra važnu ulogu u, u reakciji na krizu. Taj rad treba nastaviti. Europski bankovni sustav mora funkcionirati održivo i pravedno, te podržati integriranu europsku ekonomiju i služiti interesima e, svojih klijenata. U svrhu postizanja tih ciljeva EBA mora imati kvalitetno vodstvo. Izvršni direktor mora imati stratešku viziju i organizacijske sposobnosti te osobne kvalitete kako bi ispunio sve dužnosti. Pod mojim vodstvom EBA će imati sljedeće prioritete. Prvo, održati kvalitetnu e, regulaciju. Regulatorni okvir e, se treba e, finalizirati finalni sporazum u okviru e Bazela i prijedlozi Europske komisije su snažan temelj za to. Važno je da EBA koristi iskustvo kako bi spriječila e, da se ublaže ili na bilo koji način e, ublaži pravni okvir koji bi mogao ugroziti, e, što bi donijelo do ugrožavanja našeg djelovanja. Također, proporcionalnost je ključ dobre regulacije. Imamo različite rizične profile manjih institucija. Tu je jako važno ispuniti i mandat i imati analizu troškova i učinki troškova te smanjiti teret za manje, manja poduzeća. Prioritet je i implementacija revidirane direktive o e, sanaciji banaka. To će biti značajan doprinos postojećem zadatku dovršenja bankovne unije. Drugo, moramo povećati povjerenje i vjerodostojnost. Treba povećati razinu povjerenja u europski bankarski sustav. Kako bi taj sustav služio europskom gospodarstvu i građanima Europe, e, ti interesi moraju biti u fokusu. E, mora djelovati pravedno i obratiti pozornost na sve svoje dionike te e, djelovati i moralno i legalno. Bolja kultura, bolje djelovanje, zaštita interesa, sve je to nešto što Europske banke još, na čemu Europske banke trebaju e, postići, na čemu trebaju raditi. Pojačano povjerenje odnosi se i na EBU. EBA mora poduzeti više kako bi povećala kvalitetu i konzistentnost nadzora u Europskoj uniji. E, to znači da treba pozivati svoje članove na, na odgovornost jer oni moraju doista djelovati u skladu sa svim standardima. Nadalje moramo izvući pouke iz afere Adama, sa Adamom Farkasom. Rezolucija koja je donesena na plenarnoj sjednici prošlog tjedna treba imati jedan pozitivan efekt. EBA treba doprinijeti razvoju okvira kako ne bi ponovno došlo do slične situacije. Ja se mogu slažiti s vama i potpisati javnu izjavu e, o e, svim budućim zaposlenjima e, nakon što prestane biti izvršni direktor. Zatim, pranje novca, E, to je jedan od ključnih rizika za europski financijski sustav. Ovaj odbor je javno dao do znanja da nadzornici moraju bolje djelovati. EBA pa će iskoristiti nove ovlasti kako bi suzbila lošu koordinaciju i e, poboljšala e, kvalitetu i konzistentnost nadzora. I kada je potrebno, koristit će nove ovlasti kako bi zahtijevala djelovanje nadležnih tijela. Četvrto, održivo gospodarstvo klimatske promjene, klimatska tranzicija, to je na vrhu našeg dnevnog reda. Europski parlament i ovaj odbor tu, su igrali ključnu ulogu. Financiranje održive ekonomije nužno je e, u sljedećih pet godina. Bankarski sektor i EBA, od njih se očekuje da tu također igraju ključnu ulogu. Važno je da kontekst promjena bude u potpunosti integriran u radni program EBE. E. I peto, tehnološke inovacije. One imaju potencijal e, za, veliki potencijal za ekonomiju potrošača, ali uz njih su vezani i neki rizici. EBA će u budućnosti pokušati doprinijeti tome da se smanje svi ti rizici, a istovremeno iskoriste prednosti. EBA će nastaviti dalje tu e, davati svoj doprinos. Nekoliko riječi o E, tome kako EBA može ostvariti uspjeh. Prvo, EBA je organizacija od 200 zaposlenika koji moraju biti i dalje motivirani, surađivati i e, učinkoviti. E, njih se mora cijeniti i poštovati. Treba održati raznolikost, treba je povećati, oni trebaju fleksibilno djelovati kako bi ostvarili svoje ciljeve. Ja ću iskoristiti svoje iskustvo rada u središnjoj banci u Dublinu kako bi povećao učinkovitost EBE kao organizacije. Drugo, odnos dionika je dio našeg uspjeha odnos EBE i ovog odbora je postao ispunjen tenzijama. Ja, ja želim to ispraviti. Želim poboljšati transparentnost i komunikaciju i e, u potpunosti sam predan tome. I treće, naši financijski resursi. E, zalagat ću se za proračunsku disciplinu. Mi ćemo odrediti e, prioritete i fleksibilno koristiti osoblje te e, učinkovito koristiti i tehnologiju. I nekoliko riječi o meni. Od 2015. ja sam član e, menadžmenta Europske središnje banke i podamnom su je bilo 18 zaposlenika. Naša banka je organizacija koja stavlja naglasak na e, talent svojih e, zaposlenika i koja se transformirala nakon financijske krize predani smo visokokvalitetnim ishodima i služenju interesa javnosti. Dakle, služio sam u tom, na toj funkciji, radio sam za Europsku komisiju četiri godine na implementaciji Basel 2, član sam e, nadzornih odbora, e, više nadzornih odbora. Radio sam i u privatnom i javnom sektoru. I u svim svojim ulogama moj pristup se temeljio na vjerovanju da kada je riječ o financijskim uslugama, naša aktivnost ima direktan utjecaj na javnost. Mi, od nas se traži da djelujemo e, u potpunosti u skladu sa visokim standardima integriteta. U suprotnome možemo naštetiti javnom interesu i dobrobiti građana. Taj standard sam oduvijek poštovao i e, to ću činiti i u budućnosti. Preuzimanje dužnosti izvršnog direktora bit će e, izuzetno vrijedno iskustvo i pozdravljam tu priliku i radujem se čuti vaše pitanja. Thank you very much. Hvala vam. Sada slijedi prvi govornik, Markus Ferber iz EPP-a. Hvala lijepa. Govorit ću njemački ako to dopustite. Hvala na eh, uvodu. Dobrodošli u našem odboru. Imam dva kratka pitanja. Prvo, u posljednje vrijeme smo utvrdili da između E, između EBA i jedinstvenog nadzornog, odnosno nadzornog odbora e, Europske središnje banke postoje e, neka vrsta konkurencije posebno vezano za stres testove, za produkciju dokuncije. Kako predstavljate svoju suradnju sa Europskom središnjom bankom E, kako bi EBA ostala u svom mandatu, a drugo pitanje, budući da sam voditelj e, pregovora, EBA se e, stavila na stranu banaka i zapravo djelovala kao lobist banaka, a ne kao netko tko bi trebao pridonijeti da mi kao potrošači i zaista ima mogućnosti u području fintech. Kako u budućnosti želite osigurati da EBA ne bude lobist banaka, nego da zaista daje svoj doprinos da u području digitalizacije iskoristimo prilike. Hvala vam lijepa. Um, e- kada je riječ o odnosu EB i SSM-a, kada je SSM prvi, kada je SSM uspostavljen, to je naravno bio golem korak prema naprijed i značajan korak prema naprijed. Kao što sam rekao, dovršenje bankovne unije je zadatak koji je prioritet za mene osobno i za druge. Kada je SSM pokrenut, eh, postavilo se pitanje interakcije EB i SSM-a i njezine uloge. I tu su se pojavili brojni izazovi u tom odnosu. Imamo dvije veoma konkretne uloge koje se zapravo dopunjavaju i učinkovite su. S jedne strane, SSM ima odgovornost direktnog izravnog nadzora tih banaka, tih sistemskih institucija u području bankovne unije, a isto vrijedi za manje relevantne institucije. EBA je postavila standarde za čitavo jedinstveno tržište i mislim da je učinkovito odigrala tu ulogu. Imali smo reforme koje su uspostavljene nakon financijske krize. Taj okvir je doista promijenio stvari i sada se nalazimo u posve drugoj situaciji od one prethodne. To je jako važno. Važno je imati fokus na jedinstveno tržište, a i na funkcioniranje single rulebooka u okviru SSM-a. EBA je dala važan doprinos uspjehu SSM-a i bankovnoj uniji, bankovne unije. Bilo da je riječ o osnaživanju tog single rulebooka, tako da SSM nadzire u skladu sa jasnim pravilima. Ili da, bilo da je riječ o smjernicama, e, regulativi, tehničkim standardima Dakle, EBA je ponovno i tu odigrala izuzetno važnu ulogu. Dakle, postoji komplementarnost između EP i SSM-a. Kada je riječ o izazovima tog odnosa, postoji nešto što je povezano i sa e, onime što sam ja prije radio. Kada je riječ o sustavima, uvijek postoje izazovi i različite perspektive. I EBA zapravo daje svoj doprinos raspravi jer ona ima svoje smjernice, regulativu, pristup koji je temeljen na standardima i praksama koje se očekuju i te prakse se primjenjuju diljem jedinstvenog tržišta kako bi se osigurala dosljednost i implementacija. I taj proces, taj zdravi angažman, dijalog između EBA i SSM je jako važan. Po meni to je zapravo dakle E, nešto što jest bilo prožeto izazovima, ali je to bio angažman koji je bio uspješan. Postavili ste pitanje o ulozi banaka u Irskoj središnjoj banci. Ja sam predvodio e, rad na inovativnim tehnologijama. Ključni dio toga jest e, shvatiti koje su prednosti nove tehnologije za građane i sustave. Dakle, to je novi način e, obavljanja stvari. Sustav mora procasti. Moramo uzeti u obzir, naravno, utjecaj tog novog sustava, te nove tehnologije, na banke, na institucije. One moraju biti svjesne rizika, ali treba omogućiti gospodarstvu da e, iskoristi te prednosti koje nude inovativne nove e, tehnologije i kompanije. Dakle, moramo zagovarati otvoren i tehnološki neutralan pristup. Hvala. Iduće pitanje, Paul Tank iz kluba socijalista. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, gospodine kroz Spomenuli ste povjerenje, vjerodostojnost bankovnog sektora. To naravno odnosi se na EBU. moja dva pitanja vezano su za povjerenje i vjerodostojnost. Kao člana nadzornog odbora EBE biste uključeni u e, zapravo prijelaz gospodina Farkaša, jeste li bili e, suglasni sa time i do koje mjere je integritet tebe ugrožen zbog intimnog odnosa sa e, bankarskim lobijem? To je moje prvo pitanje. A drugo pitanje je o spolnoj neravnoteži samo jedan član izvršnog odbora je samo žena E, isto tako vrlo je mali broj žena u nadzornom odboru EBE. E. Slažete si načelom da svaka pozicija treba biti stavljena pred parlament omogućujući parlamentu konačnu odluku i što namjeravate zapravo učiniti kako biste e, promicali spolnu ravnopravnost kada se radi o ekonomskim odlukama. Hvala gospodine Tank. Što se tiče Adama Farkasa i situacije koju sam opisao, prvo dopustite da kažem, kao što sam rekao uvodno, e, rezolucija ovog doma je iznimno važna i smatram da će imati transformirajući učinak na e, kako se ta stvar percipira i kako se e, ona tretira. Ono što mogu vidjeti su tri aspekta situaciji koji, nekoga koji prelazi e, sa visoke pozicije i u regulatornom tijelu na, u privatni sektor, a to e, je insajdersko znanje. Dakle, to je s jedne strane ta problematika i kako mogu iskoristiti to insajdersko znanje. Drugo je, drugi aspekt je sposobnost takvih osoba da imaju utjecaja e, nad onima koji su radili za nje ili s kojima su radili. I treći aspekt, vrlo važno, tu je pitanje poticaja e, u sustavu ako postoji lak neograničeni prijelos iz viših pozicija e, javnog sektora u privatni sektor. Mislim da je e, to zapravo E, dovodi do e, percepcije kako ljudi koji jesu na takvim pozicijama kako, mogu nastaviti svoju karijeru. Mislim da restrikcije kojima je suočen gospodine Farkos, mi imamo dvije restrikcije. Ograni, slažem se da pitanje izvršenja je izazovno i smatram e, da je ovaj parlament s pravom zapravo e, naglasio to, ali moramo vidjeti kako e, provesti, naći druge načine provedbe. Što se tiče pitanja općenito potrebe za e, razdoblja mirovanja nakon obnašanja javne dužnosti. To nije dobro artikulirano po mome, e, e, po, po mome mišljenju artikulirano u odgovarajućoj regulativi i tu postoji mogućnost uvođenja određenih ograničenja. Dakle, ako jeste na visokom položaju, u javnom sektoru i želite li prijeći u privatni sektor, naravno ovisi o konkretnoj ulozi, onda post, mora postati razdoblje mirovanja. Ja bih rekao dvije godine, to je moje osobno mišljenje. Ja e, e, bih vrlo rado se obvezao na to da bi u mom slučaju to bi bilo recimo razdoblje mirovanja dvije godine nakon prestanka obnašanja dužnosti. Ali svakako trebamo hitan postupak kako bismo došli do nove regulative vezane za to. Što se tiče odnose EBE i Afnea, mislim da je važno kad sam radio za AFME u eh, kontekstu eh, djelovanja nakon krize, odnosno u pokušaju da se ponovno eh, uspostavi funkcioniranje sustava. Bilo je vrlo važno da industrija je promijenila svoj odnos sa regulatorima i sa zakonodavstvom prije krize. Oni su zapravo E, došli do situacije gdje je veća integracija regulatornih tijela i e, samih e, tvrtki. oni su bili previše integrirani, preblizi. Interesi industrije su bili usklađeni s javnim interesom i to je zapravo namrano se strovalilo tijekom krize, pri čemu su patili i građanima i vlastite zaklje. Dakle, po mome mišljenju, vrlo važno, nakon krize industrija se morala E, zapravo morala promijeniti svoj odnos prema regulatorima i trebamo dobre ljude koji e, će to napraviti. Ja sam e, preuzeo ulogu i u EUF-u i u AFNE-u. Ako želimo promijeniti, onda trebamo ljude koji će biti spremni i osigurati da industrija drugčije djeluje. Dakle, što se tiče odnosa između AFME-a i EBA, mislim da je vrlo važno da industrija zapravo angažira u okviru e, zapravo e, granica primjerenog e, oni koji su radili za AFME i važno je da oni imaju pristup koji je proporcionalan, skeptičan, neovisan. Mi znamo možemo iskoristiti insajderske informacije, ali moramo reći to je granica. Dakle, ne, e, do, mjere, do te mjere možemo ići, ne trebamo ići dalje. Što se tiče raznolikosti, iznimno važno pitanje. E, dakle, u centralnoj e, središnjoj banci Irske to je upravo u srži naše banke u svom u mom vlastu imamo zaista žene na visokim pozicijama E, dakle, imamo negdje u nekim dijelovima banke, središnje banke gdje je 60% žena, 40%. Dakle, ja vjerujem svakako u raznolikost i e, upravo je ta rodna radnopravnost jedan od načina kako doći do najboljih rezultata. Stefani Njorkundu iz Reuniju. Hvala gospođo predsjednice. Dva pitanja kandidatu. Prvo, povezano s problematikom sukoba interesa. Naš odbor se protiv toga snažno bori. Na plenarnoj sjednici Europski parlament u četvrtak prošli tjedan je izglasao poziv e, za dovođenje u pitanje ove odluke da gospodin Farkaš radi u Afneu nakon što je bio izvršni e, direktor EBE. E, situacija je ovdje ista, eh, ali u suprotnom smjeru, budući da ste vi četiri godine eh, bili na čelu EFNE, a sada želite postati izvršni eh, direktor EB. Tu imamo tu podcrtanu problematiku sukoba interesa, te to može dovesti do dovođenja u pitanje e, povjerenja e, naših građana i kredibiliteta institucija. To e, ti postupci uhljebljenja u različite institucije. Na koji način ćete vi osigurati svoju ulogu u potpunosti neovisan i imparcijalan u odnosu na, vaš prethodni posao? A kako ćete u drugom pitanju, postavljam znači drugo pitanje, kako ćete osigurati paritet e, žena i e, muškaraca? Nismo imali ni jednu kandidaturu, znači sa zajedničkim istim e, kompetencijama koja je bila prezentirana našem odboru. Kako ćete provesti konkretne akcije kako bi osigurali taj paritet unutar EBE. Um, Hvala lijepa na ovom pitanju. Što se tiče pitanja, konkretnog pitanja o kako bih osigurao vjerodostojnost AFME i izbjegavanje sukobe interesa dajte da vrlo jasno kažem. Pet godina sam radio dakle protokle pet godina od mog rada za AFME i kao što sam spomenuo pitanje e, ljudi koji rade u privatnom i javnom sektoru i obrnuto, to je vrlo važno. E, Transparency International je bila e, od velike pomoći u tom području i artikulirana je nekoliko načela Dakle, dakle postoji određena načela koja e, se odnose na rad u javnom, odnosno e, privatnom sektoru. Dakle, sugerira se razdoblje mirovanje od godinu ili dvije godine dakle u mom slučaju pet je godina od kada sam radio u, Af, u AFME-u i mislim da time e, se stavlja izvan e, sumnje bilo kakvo pitanje o mogućnosti e, sukoba interesa. Drugo, u tom razdoblju ja sam bio uključen i poticao sam regulatorne izmjene i pristupe koji su vrlo jasno e, nisu u skladu sa nekim dijelovima te industrije. Recimo u Irskoj imali smo tijekom proteklog razdoblja kao što znate, morali smo se nositi sa Brexitom i što će on značiti za Irsku. Postojalo je jaki pritisak iz različitih e, strana i to nije samo slučaj u Irskoj. S obzirom da sve te tvrtke se moraju e, premjestiti iz e, Ujedinjenog kraljevna, ne bi li bilo dobro da se premjeste u ovu zemlju ili onu zemlju. U Irskoj E, pri, gdje sam imao vodeću ulogu u tome, mi smo bili vrlo e, jasni da nema kompromisa vezano za naše standarde. Dakle, da nismo u e, poziciji kao, da kao regulatori privlačimo određene, dakle imamo vrlo čvrstu, jasnu liniju. Ako tvrtke žele poslovati u Irskoj moraju biti nazočni u zemlji i moraju udovoljiti svim našim standardima i zahtjevima i to bez dodatnih pitanja. Mislim da je to bilo vrlo važno. I drugo, ono što bih želio spomenuti je rad koji, trenut, koji sam trenutačno uključen, a to je e, okvir e, osobne odgovornosti za naše financijske e, tvrtke, a to je važnost promjene kulture i ponašanja. U Irskoj, to je jedna od rijetkih zemalja u Europi koji regulatorno pokušava uvesti jedan okvir gdje je visoko vodstvo, dakle vodeći kadar moraju vrlo e, jasno reći za što su odgovorni, kakva je struktura odgovornosti u organizaciji, e, da moraju udovoljiti artikuliranim standardima i da moraju biti odgovorni za to, a to je upravo taj okvir e, osobne odgovornosti. Iako mi još dopustite vezano za pitanje raznolikosti, odnosno kao što sam rekao kao odgovor gospodinu Tangu, iznimno je važno. Jedna od ključnih e, e, e, lekcija iz krize. Dakle, to je grupno razmišljanje i tu ćete naići na teškoće. Za mene je važno da sve u svemu što radim da imamo uravnoteženu, e, dakle rodno e, raznoliku e, skupinu kandidata i to je ono što sam postigao u mojoj upravi u Središnjoj Irskoj banci. Ono što koliko sam shvatio, bila je i kandidatkinja za ovaj položaj, no EBA što se tiče same raznolikosti, EBE moram reći da je ona poprilično jaka. Hvala vam lijepa dopustite da podsjetim. Ako se zaista možemo zadržati na jednom pitanju, na jednoj minuti, jer inače nećemo imati vremena za sve odgovore. Sada sve Gigl iz Zelenih. Hvala lijepa. Želim naglasiti da iz mojeg stajališta ne govorimo o klasičnom razdoblju mirovanja Dakle, prošlo je vrijeme kada ste napustili AFME, no e, pitanje na koje treba odgovoriti, jeste li vi prava osoba u ovoj situaciji da budite e, vodeća osoba EVE? I tu bih želio ustrajati da dobijemo jasno pitanje na pitanje kolege Tanga koje ste, koju ste vi ulogu e, imali u samoj odluci e, Adama Farkasa, da li ste, e, da li ste inzistirali na dulje razdoblje mirovanja koja uključuje i koja je obvezujuća i drugo što bi želio znati kao e, član nadzornog odbora kada je EBA donijela svoju odgovor od Danske Bank. Kakva je bila vaša odluka? Kaka, Eh, je bio vaš stav da bi eh, se zaštitio rad eh, zaposlenika EBE? Dakle, to su dva pitanja na koje bi želio odgovore. Hvala lijepa. Kao odgovor na prvo pitanje. Kao što rekoh, kada pogledam uredbu o o zaposlenima. Sada smo u drugčoj situaciji nego što smo bili prije. Kada pogledate tekst te uredbe koja e, regulira ta pitanja, tu kako u tekstu, tako i e, dakle u artikulaciji e, e nužnosti na uvođenja određenih ograničenja i, i naravno potreba da se za, zaradi svoja plaća i pristup koji se vrlo e, često jest da se pristupa e, sukobu interesa da se uvode određena ograničenja. I kada pogledam pristup komisije jest pristup koji je tradicionalno usvojen. I slažem se s vama, to ne možemo ići tako dalje i slažem se s vama da se to sada treba promijeniti. Što se tiče, e, ja sam tražio neko neko zapravo postroženje uvjeta, ali nisam e, rekao da mora biti apsolutna zabrana. Ali ako bismo imali e, drugi slučaj, mislim da bih drugčije reagirao i mislim da smo jako puno. Što je bila odluka EVE? To je šteta. Što se tiče pitanja Danske bank, to je bilo problem E, zapravo kršenje prava Unije i e, kršenje pravila Danske. Dakle, moje mišljenje tada i sada jest da da postoje prima facije dokazi, da postoje e, nedostaci i slabosti u nadzoru u ovim konkretnom slučaju. To je bio vrlo kompleksan slučaj jer smo se s jedne strane nosili sa zahtjevima i odnosno aktivnostima koje leže daleko u prošlosti, dakle pravni se okvir u međuvremenu promijenio i ono što je vežno i ostalo je pitanje u kojoj fazi jedna e, nadzor na e, e, slabost postaje zapravo kršenje prava Unije. Mm, dakle, po mome mišljenju, ono što sam rekao u nacionalnom odboru jest da nismo imali dovoljno vremena e, vidjeti sve činjenice i da smo trebali više vremena da bismo istraživali tu stvar i to sam vrlo jasno rekao. Dakle, mi smo bili strogo vezani za razdoblje od e, dva mjeseca i stoga nismo imali dovoljno vremena. Dakle, ja bih rekao moramo pronaći načina kako se nositi. Zaista u takvim slučajevima mi, e, regulativna tijela, Dakle, vi ste bili e, dakle, vi ste bili za odluku da se zanemari ta odluka. Da, nisam glasao za tu odluku i ja, moje mišljenje je bilo da trebamo više e, vremena i ja sam se suzdržao od činjenice zato jer, kao što rekoh, nije bilo dovoljno vremena za utvrđivanje činjenica. Gunnar Beck iz IDEA. Dobar vam dan, gospodine Kroos. Govorit ću na njemačkom. Imam pitanje. E, prvo ću postaviti. Prvo, iz e, e, EBA i njihova preopćenja opravdava povrat banaka E, to se ne označuje kao značajno. Tijekom trećeg kvartala 2018 povrat na e, equity bilo je samo 7 eura. U, većini država članica je došlo do pada. Zbog, dakle, Europska komisija, e, Europskoj komisiji sam postavio pitanje imaju li zapravo negativne e, kamate negativnog utjecaja na e, e, prihode i Europska komisija odgovorila je sa da. Dakle, kako vi ocjenjujete utjecaj dakle, politike Europskih, Europske središnje banke na rentabilnost banaka u eurozoni. Thank um, Hvala. Čini mi se da bankovni sustav u Europi je kontekstu gdje imamo jako puno još izazova negativne kamatne stope su dio problematičnog okružja ja kao financijski regulator ne trebam reći ka, koliko te stope trebaju biti, nego kako se banke time bave. Moramo riješiti ta pitanja, a jedno od e, solucija je smanjenje e, fragmentacije jedinstvenog tržišta u bankovnom e, sektoru. Mogu reći da nakon financijske krize su se banke na neki način utaborile iza nacionalnih granica, unutar nacionalnih razina. Ono što je izuzetno važno da imamo e, smanjenje te fragmentacije i više diversifikacije kako bi se uključile u šire okvire. Kad govorimo o razini troškova komercijalnih banaka, to se nije e, smanjilo na način na koji su to ljudi očekivali kako bismo e, postigli prihvatljive troškove. A EBA igra e, važnu ulogu u osiguravanju transparentnosti te također procjeni rizika. A jako je važno da ulagatelji imaju jasnu sliku. Možemo reći da banke u ovom trenutku ne trguju onoliko koliko bi e, trebale, zapravo ne ulažu koliko bi trebale. Izuzetno je važno da se povjerenje poveća, a u analizi rizika i stres testovima a provodi se upravo e, konzultacija, trebamo vidjeti E, kako ćemo riješiti situaciju. Banke imaju mnogih problema, ne samo kamatne e, stope i jako je važno da bankarski sektor odgovori na pravi način. Hvala. sada je Žen Jurčika iz ECR-a. Izvolite. Kako je vaše mišljenje da znači sad prekinete ovu e, zapravo osuđenu vezu između e, obveznica i s druge strane banaka? Nakon krize i e, dužničke krize euro područja postalo je jasno da riješimo to pitanje o kojem ste govorili, ta poveznica između e, obveznica i banaka. Mislim da smo išli u dobrom smjeru. Ključni element je sad direktiva o oporavku i sanaciji banaka. Kad banke idu pod stečaj, onda dionici i vjerovnici moraju biti prvi koji će podnositi troškove i to je ključno kako bi ovaj sustav e, funkcionirao BRD 2 e, to će nas e, odvesti korak dalje i sad vidimo i konkretne rezultate i napredujemo. Isto tako završenje drugog i trećeg stupa bankovne unije na primjer osiguranje da imamo dovoljno e, likvidnosti kad se uključujemo u sanaciju. To je izuzetno važno. A drugi važan dio je kako ćete se baviti pitanjem nultog rizika na suverene obveznice. E, regulatori ne trebaju odlučivati o tome, e, to je zakonodavno pitanje, imamo cijeli niz načina da se to riješi, ali zakonodavstvo treba na to odgovoriti koncentracijom rizika i tako dalje. Iz potencijalne perspektive ispravno je reći da mora postoji diferencijacija. ok and now uh, Jose from Hvala sada Jose Guzmao iz Goa. kroz ovaj slučaj Farkaš je došlo do podrivanja e, mogućnosti EBA sada postoje i istrage, no u svakom slučaju važno je bilo da se zaštiti javni interes. Jer se sada jedna e, lobby pokušava da se privukće osoba iz e, javnog sektora kako bi se došlo do informacije. To je slučaj u slučaju Farkaš, a učinci su negativni i e, štetni. I ako bi vi sada trebali biti imenovani, onda to ne bi bilo razumno sa stajališta EBE i e, ne bismo mogli pretpostavljati da EBA želi djelovati nerazumno. Govorili ste o rezoluciji e, Europskog parlamenta e, promjene koje ne idu onako daleko kako bismo mi željeli i ne bi, bi bilo moguće da u okviru tijekom karijere da netko zapravo mijenja svoje zaposlenje između javnog sektora i financijskog sektora. To je dopušteno, no problem je o tome da bi se to dogodilo unutar istog sektora. To, se ne, bi, e, to ne bi smjelo biti moguće kada se govori upravo o tim izmjenama između javnog i privatnog sektora. Ako bismo e, ako bi se ovdje ponovilo ono što se dogodilo u slučaju Farkač, e, Farkač, onda to ne bi bilo dobro. E, svakako bismo trebali donijeti razumnije odluke. Zahvaljujem na informacijama koje ste nam dali, međutim, ali još niste rekli kakve imate namjere vezano za e, ravnopravnost spolova ukoliko budete imenovani. Um, Hvala. Još jednom nešto vezano uz ovo pitanje gospodina Farkaša i Afmea. Bilo je izuzetno važno nakon krize da industrija promijeni pristup svojoj ulozi. Bilo je jako važno da industrija zaustavi način angažmana i lobiranja onako kako je to bilo prije krize i da se poboljša. Ljudi su trebali preuzeti odgovornost za to. Ja sam preuzeo odgovornost za to, ja sam preuzeo tu ulogu i ja mislim da sam napravio dobar posao. E, rekao sam jasno na koji način se lobbying mora provoditi, na činjenicama, transparentno nikad nisam, na primjer, imao beđ pristupa ovom parlamentu, nisam trebao. Ono što sam ja trebao napraviti kao u okviru svoje uloge da na raspolaganju budu činjenice i to sam ja činio. Potrebno je bilo da ljudi to naprave ako želimo promijeniti sustav. Ja vjerujem da smo to i napravili. No, tada je teško reći iako ste e, tu ulogu napustili prije pet godina, još uvijek smatramo da to nije prikladno. Bili ste uspješni u onome što ste željeli postići, niste to radili već pet godina, ali to e, nam se ne sviđa. Mislim da je takav pristup jako težak. Izuzetno je važno da budemo strukturirani. Na primjer, na mojem radnom mjestu imamo fleksibilna e, radna vremena, e, prijateljsko okruženje, otvoren pristup porodiljnom dopusu tu e, i tako dalje. I to je ključno. A ključno je također i da ohrabrujemo kandidature ono što će biti pokazatelj našeg e, uspjeha je da privučemo ljude kako bi zbilja e, doprinijeli svom radu i nakon različitih iskustava koji su prošli što se tiče ovog, e, ovog popisa kandidatura, priješnji, priješnje iskustvo i tako dalje. E, to je sve važno, ali važno je također i u određenim institucijama, poduzećima da imamo to prijateljsko okružje gdje ljudi se mogu u određenom trenutku posvetiti svom privatnom životu. A ja sam u svakom slučaju napravio sve što je moje moći da imamo e, raz, različito što se tiče ove rodne zastupljenosti. Hvala. Mi zbilja kasnimo, kasnimo 10 minuta, još imam nekoliko e, spontanih javljanja za riječ. Dati ću vam prostora za to, ali zbilja morate biti vrlo kratki. Morat ćemo isto tako u svjetlu toga skratiti vrijeme koje je sljedećoj točci dnevnog reda e, posvećeno. Da li se možemo tako dogovoriti? Znači za prvo e, javljanje za riječ gospođa Hubner EPP jedno pitanje vezano uz ulogu EBE u pitanju e, znači indikatora što se tiče smanjenja rizika i dijeljenja rizika. Što EBA može napraviti na tom području? cijeli niz stvari koje se mogu napraviti. je nešto što je sada snažno u igri je implementacija B ebrd 2. I tu ćemo osigurati i pravila što se tiče sanacije i postizanje provedbe tih pravila. Kad govorimo o rizicima, imam direktno iskustvo važnosti smanjenja loših kredita u bankama i to na način da se osigura interes potrošača i onih pojzamljuju. To je ključno bilo za uspjeh u Irskoj. Osmisliti isto tako kodeks ponašanja što se tiče hipotekarnih e, kredita. Kad to uspostavite, onda možete ići dalje vezano uz određene e, aranžmane, kako banke smanjuju e, loše kredite. To znači i mjere nadzora, znači strukturirani rad, ekspertiza, Moramo imati glavne ciljeve prema kojima idemo. A e, u svemu tome nema magičnih rješenja. EBA e, je radila na razvoju kriterija što se tiče sekuritizacije i tako dalje, kako bi osigurali da se primjenjuje prava metodologija. A E, uloga e, EBE je u tome da imamo e, također i definirane jasne definicije. Hvala. Sad ćemo malo ubrzati tri pitanja i onda ćemo imati odgovor na njih odjedanput. Gospođa Mikogiri. Hvala. Gospodine, cijenila sam e, vaš odgovor što se tiče integriteta i rodne ravnoteže. Jako je važno da dajemo iste prilike i muškarcima i žema i isto tako e, ono što je važno da imamo prije svega preporuke ne po rodnoj ravnopravnosti nego, nego po kompetencijama. Da, sa e, e, desnice dobivate i pitanja i sadržaj, a sa ljevice samo pitanja. Što se tiče e, bankov, pristupa bankovnoj uniji, na koji način vaše iskustvo djeluje E, kako u svakom slučaju e, pristup tih država, e, ti kriteriji kako pomažu u pristupu tim državama. Gospodin Roland. Što se tiče Irske i negativnih kamatnih stopa, da li će to stvoriti opet balon na području nekretnina? hoće li E, se tu znači stvoriti opet taj e, balon budući da se financiranje okrećuje prema e, okreće prema nekretninama a ne se poslovnom sektoru malih i srednjih poduzeća. Hvala, a sada zadnje Francis Fitzgerald iz EPP-a. Hvala gospodine Kroz jasno ste rekli da ste u posljednjih pet godina radili u centralnoj središnjoj banci, da ste regulirali rad te banke i u tim e, zbilja teškim vremenima Brexita i tako dalje. Dalje, što se tiče etičkog ponašanja u bankama, što možete napraviti kako bismo imali etičke ponašanje u bankama? I drugo, e, koje iskustva ćete e, preuzeti iz irskog slučaja i pretočiti u vaš rad u EBA, EBI? Hvala. Gospodine Kroz, maksimalno tri minute da odgovorite na ova pitanja. Što se tiče ovog pitanja bankovne unije, bankovna unija je uvijek bila otvorena ne europskim e, e, zapravo e, članovima koji nisu dio europodručja. No, u svakom slučaju moramo imati e, iste kriterije, isti pristup vašem bankovnom sustavu, znači isti sustav sanacije, isti sustav nadzora, te također ova šema osiguranja. To je logika. Bez toga imat ćemo i dalje izloženost e, opasnim situacijama koje smo vidjeli u prošlosti. Tu imamo onda i te probleme što se tiče povezanosti sa e, nekim e, suverenim pravilima i tako dalje. Neke države koje nisu dio europodručja e, također razmatraju tu mogućnost pristupa bankavnoj uniji možemo reći da postoje velike sinergije i koristi imanja zajedničkog nadzornog mehanizma, jedinstvenog nadzornog mehanizma. Tu se mogu e, razmijeniti naša mišljenja, e, naša različita ekonomska okružja, iskustva i tako dalje. Ima jako velikih koristi da se bude e, dio bankovne unije i istog nadzornog sustava. A što se tiče negativnih e, kamatnih stopa i okoliša. Ja neću komentirati o tome, to nije moja uloga, no to u svakom slučaju stvara poseban kontekst e, koji je vrlo formativan u našoj analizi rizika. Imate pravo da moramo analizirati tržište nekretnina i vlasništva i druge vrste e, imovine i dobara koji stvaraju potencijalni rizik e, za e, znači stvaranje tog balona. u bankovnom sustavu jako je važno da imamo jasnu sliku o potencijalnim e, rizicima. Da, moramo uzeti u obzir sve te rizike i imate pravo u tome. I zadnje pitanje što se tiče etičkog e, ponašanja banaka i lekcije nakon krize. Mi u Irskoj, ja osobno smo usredotočeni na to da učinimo sustav e, e, funkcionirajućim na takav način da e, ljudi imaju povjerenja u njega. E, kultura se promijenila, mora se još mijenjati. Banke ne smiju samo si postaviti pitanje smijemo li to napraviti ili e, zapravo možemo li to napraviti, nego smijemo li to napraviti trebamo li napraviti određene stvari. U tom smislu moramo osmisliti e, znači jasan okvir e, transparentnosti što se tiče postupanja ovog višeg e, menadžmenta trebamo imati taj jasan okvir kako se visoki menadžer i visoki menadžment u bankama treba ponašati. To je stvoreno u Irskoj, to nije jedini instrument, ali je jedan od instrumenata. A kad govorimo o lekcijama, naučili smo, nege su lekcije bile bolne, a uključno ključno je bilo da smo naučili sljedeće. Ako ste regulator, onda morate jasno imati na umu što želite postići. Vi ste odgovorni za osiguranje e, dobrog funkcioniranja i etičkog postupanja vašeg bankarskog sektora. To je jedina stvar, ali ona je izuzetno važna i to ne smijete potkopati. To je u srcu naše, e, mojeg djelovanja. Hvala. Hvala. Sada jedna minuta stanke, nakon toga idemo na sljedeću točku dnevnog reda. Okay, now we have just, uh, know, uh, Imamo sada malo vremena za sljedeću temu, a riječ je o razrješnici za 2018. za EBU, EIOPU i ESMU. E gospodin Eping je izvjestitelj za mišljenje, a danas ga mijenja gospodin Eugene Ezika. Sutra ćemo glasati o tome, e, stoga mislim da sada možemo biti kratki, dati riječ e, izvjestitelju, izvjestitelju u sjeni. Molim da budete, da kratko govorite. Hvala. Gospodžo, predsjedateljice, kolege, gospodin Epping je izvjestitelj za mišljenje. Nakon što je dobio pojašnjenje za ESMU, svi dužnosnici su obavješteni o računima, što znači da možemo dati razrešnicu za račune za 2018. za Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo. Kad je riječ o Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, te tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala. Međutim, postoji još jedno pitanje, a riječ je o izvršnom direktoru eb odnosno bivšem izvršnom direktoru koji je imenovan i na jedan drugi položaj i to u veljači 2020. Gospodin Epping kaže da to imenovanje nije bilo posve u skladu sa dobrim praksama spješavanja sukoba interesa. Gospodin Epping spominje da takva imenovanja treba e, obeshrabriti koliko je to moguće i da e, treba se uskladiti sa postojećim političkim smjernicama komisije i sa preporukama Europskog revizorskog suda i Europskog ombudsmana. Takva i takvi slučajevi imenovanja daju interesnim skupinama priliku da regulatore nagrađuju za njihovo prethodno ponašanje, te se stoga otvara prostor e, štetnim poticajima. Također treba naglasiti koliko je važno imati otvorenu, transparentnu administraciju za čitavu Europsku uniju, a to uključuje i i nadzorne i financijske institucije e, u ekonomskoj i monetarnoj uniji. Zato gospodin Epping e, snažno podržava prijedlog rezolucije o sprječavanju konflikata interesa kad je riječ o zapošljavanju i podupire da se e, od nadzornom odboru EBE i upravnom odboru naloži da revidiraju odluku kako bi gospodin Farkas mogao biti izvršni direktor AFME i da se također poradi na okviru. Gospodin Epping se raduje konstruktivnoj suradnji i zahvaljujem vam na pozornosti. A ja vam zahvaljujem što ste mi dali priliku da obavim svoj današnji zadatak. Hvala. Hvala. Izvjestitelji u sjeni imaju riječ. Gospodin Kristoforu. Hvala. Što se tiče razrešnice za ove tri nadzorne agencije. Smatramo da u pogledu ova tri mišljenja e, preostaje jedino zahvaliti izvjestiteljima. Računi za 2018. su zakoniti i regularni u svim pogledima. Mi ćemo glasati za većinu amandmana, ali postoji nekoliko pitanja koja izazivaju sumnju. Riječ je o pristupu i riječ je o neovisnosti tih tijela koja ne mogu biti neovisna ako e, postoji neki utjecaj država članica u njihovom radu. Europska unija se temelji na doprinosima država članica. Stoga to obuhvaća i ova tri nadzorna tijela. Znam da nemam previše vremena, ali htio sam reći nešto o suficitu. Spomenuto je da 65, 60% sredstava treba biti prosljeđeno državama članicama, ali to je moguće jedino putem dijaloga. I upravo se zato ne slažemo s tim pristupom. Treba se dakle brisati dio koji spominje dodjelu tih sredstava, već treba pokrenuti dijalog s Europskom komisijom kako bismo iznašli rješenje. Svakako se zalažemo za neovisnost, zalažemo se i za rješavanje problema sukoba interesa i treba također postojati e, transparentnost e, u svim aspektima. Hvala. Hvala lijepa. Žil Boje u ime e, kluba zastupnika Riniju ima riječ. Oprostite. Honas mijenja Molnara. Hvala. Dakle, gospodin Molnar nije ovdje, ali imam dokument koji je on pripremio, sada ću ga pročitati. Europski parlament naglašava središnju ulogu ovih e, tijela u zaštiti europskog financijskog sustava, promicanju stabilnosti i zaštiti potrošača. I također je važno nadzirati financijski sektor te se boriti protiv poreznih prijevara i pranja novca i ispuniti e, ciljeve e, u pogledu održivosti. Zato treba osigurati da agencije ispune svoj mandat na dosljedan, neovisan i učinkovit način sa dovoljno resursa i sa otvorenom i neovisnom administracijom. Gospodin Molna smatra da će većina amandmana osnažiti nacrt mišljenja izvjestitelja i stoga vas se potiče da glasate za amandmane Hvala. A sada želimo riječ. Hvala. Hvala gospodine izvjestitelju. U prosincu su vam već razgovarali o ovoj temi. Hvala što ste od tada uzeli u obzir mnoge amandmane koje mi podržavamo. To je znak otvaranja. Doći ćemo do teksta koji će biti uravnoteženiji i koji će lakše privući većinu. Mi podržavamo vaš kompromisni amandman što se tiče e, znači ovog odlučivanja što se tiče AMFE, a podržavam i usmeni amandman u odnosu na mišljenje o EBI. A imamo također e, još uvijek e, jedno razmimoilaženje. Radi se o pravednom e, vraćanju e, doprinosa država članica. Mi smatramo da to nije kompatibilno sa europskom izgradnjom onako kako mi to vidimo i naš glasački, e, naša glasačka lista će odražavati ova naša mišljenja. Bez obzira na taj, to neslaganje, pozdravljam vaš rad. Hvala.